vivement. Zahvaljujem. Uistinu. Znači, trojci kolega, zapravo četiri. Pet. Znači, Pet kolega je prisutno, a žao mi je što ostali nisu ovdje s nama. Kostas, ako možeš pozvat Gabriela i molim te da sjedneš na svoje mjesto. Evo, čekam da Ulrike sjedne na svoje mjesto pa ćemo početi. Danas imamo javno saslušanje obvezi iskrcavanja prije e, potpune provedbe u siječnju. Možemo reći da je to e, sutra. E, imali smo znači saslušanje u veljači u travnju 2017. godine o istoj temi kako bi se ribari mogli prilagoditi promjenama imali smo znači progresivno uvođenje obveze iskrcavanja između siječnja 2015. i siječnja 2019. godine svaka e, vrsta ribolova ima svoje specifičnosti i to onda naravno predstavlja i određene probleme i izazove. E, ovdje znači u ovom saslušanju želimo razgovarati o e, prilagodbama svih dionika te također određenim problemima za određene dionike. Ta, želim dobrodošlicu našim e, gostima i hvala im što su danas s nama. Prvo ću doti, dati riječ našim gostima, oni će nam predstaviti svoje prezentacije, zatim ću dati e, riječi predstavnici e, glavne uprave Mare Elizi. Nakon toga ćemo imati isto tako i raspravu Svaki naš gost ima između 10 i 15 minuta da nam iznose svoje mišljenje. Krećemo znači na njihove prezentacije. Prvo dajem riječ gospodinu Žanu Poršeru. On je bretonski e, brodovlasnik i predsjednik tvrtke Ahmemo Porše. Jean Evo, dajem ti riječ. Hvala e, predsjedniče, hvala e, što ste nas ugostili u E, ovom časnom domu. Znači ja sam bretonski e, brodovlasnik, imam e, znači pod sobom 17 brodova i 240 ribara zaposlenih već 54 godine obavljam svoj posao i ono što je važno da nemamo dovoljno e, mjesta u potpalublju da dones da do na kopno dovezemo ovu ovaj ulov koji nije željen neželjeni ulov te, te ribe manipuliraju ljudi koji su plaćeni po obavljenom poslu a kad e, znači najđemo na ribe E, na primjer e, ključi, e, kljunčice, radi se o desetinama tona, imamo premali prostor u brodu kako bismo mogli to sve staviti na brod. Imamo također i znači druge vrste riba gdje imamo velike velike izlove i suočavamo se sa velikim problemima. Znači prije deset, desetak godina smo znači imali razvrstavanje e, na brodu i imamo različite vrste za veličine oka u mrežama. A kad ako znači E, ako i ponovo vratimo u more 40%, to 40% je živo, ostalo dajemo isto tako i e, ljudski aspekt kako e, ljudima od velike kvalitete, znači i znači velikim radnicima da neće dobiti dovoljnu plaću za svoj posao koji se povećava. A mogu reći da ti ribari su zbilja jako dobri radnici. Gospodine predsjedniče, računam na vas da riješite te probleme, a zapravo ne znam što ćemo s tim, s tim neželjenim ulovom napraviti jer nemamo dovoljno mjesta na brodovima. Gospodine, Žon, imate možda druge argumente vezano uz ovu obvezu iskrcavanja? Da li se susrećete i s drugim problemima? Mogu reći da e, razvrstavamo tu ribu već prilikom ulova mi na brodu imamo znači te kašete, želimo imati kvalitetnu ribu i što se tiče odbačaja za nas je to nemoguće e, jednostavno e, uskladištiti na brodu. Znači u dvije minute, dvije, tri minute vi ste sve to skupa nama objasnili. Imate li e, možda još dodatno nešto za reći ne, onda ćete sigurno čuti i pitanja kolega. A sada odmah dajem riječ, ako je ovdje, gospođi Lizi Borges, koja je znanstvenica. Gospođa Liza Borges, evo ona je s nama ovdje i dolazi.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 i hvala na tome što ste me pozvali da prikažem što smo učili u okviru projekta Discardless. Ja sam Lisa Borgi, savjetnica u organizaciji Fish Fix i mi smo također radili na projektu Discardless u okviru projekta za 2020. godinu. Evo kratak opis projekta. Dakle, to je financirano iz projekta 2020. godine, počeo je 2015. godine, a završit će se početkom 2019. godine. I naš je cilj e, uvidjeti koji su ekonomski, biološki i, e, i socijalni pokretači i učinci ovog e, projekta i također e, iznijeti čitav niz prijedloga u vezi sa troškovno učinkovitim strategijama za ublažavanje odbacivanja. Imamo 31 partnera iz 12 zemalja, malih i srednjih poduzeća, Imamo osam radnih paketa koji se bave studijama selektivnosti, strategijama ribarstva, ribolovnim proizvodima i to također e, uključuje i razne studije slučajeva iz različitih e, područja Europe kao što je prikazano na zemljovidu, ali ja ću vam e, predstaviti danas rezultate radnog paketa broj 7. Riječ je o radnom paketu kojim se nastoji pratiti provedba obveze iskrcaja od 2015. godine. Već smo razradili četiri rezultata projekta. To je objavljeno u obliku izvješća na našoj web stranici. Evo, prvo smo pregledali povijest politike odbacivanja u Europi i to je započelo zapravo sa zajedničkom ribarstvenom politikom 1992. prije 25 godina Europska komisija je provela analizu uzroka, posljedica i mogućih rješenja problema odbacivanja i u to vrijeme se zaključilo da zabrana odbacivanja nije najbolji mogući put, ali nakon uvođenja promjene selektivnosti, selektivnosti uslijedila je zelena knjiga koja se stavila podloga za e, reformu ZRP-a iz 2002. godine i tamo se predložilo da se polako uvede zabrana odbacivanja u pilot projektima. I nakon toga je šest godina poslije uslijedila komunikacija komisije o politici za smanjenje odbacivanja. Dakle, to je bilo opet po pojedinačnom ribarstvenom sustavu sa ciljevima smanjenja, ali to je dovelo na koncu do znatnih e, izmjena i do toga da se e, zabranilo selektivno odbacivanje na Sjevernom moru 2009. godine i nakon toga je uslijedila zelena knjiga najnovije reforme gdje se opet e, istaknulo pitanje odbacivanja i to je dovelo dakle do zabrane selektivnog odbacivanja u svim e, vodama Europske unije 2010. godine. Dakle, imamo na snazi zabranu odbacivanja već 8 godina u vodama Europske unije. I naravno tada je 2013. E, godine predložena i obveza iskrcavanja. Mi smo u svojoj u svom početku e, analizirali E, zabrane 2015. godine odbacivanja na Sjevernom moru i zaključili smo da izuzeća de minimis i visoke stope preživljavanja zajedno sa e, ostalim propisima iz uredbe iz članka 15. E, daju dovoljno prostora za ribolovi da to nije uvelo značajne promjene u ribarstvu. Nakon godinu dana analizirali smo ono što se dogodilo na sredozemlju i vidjeli smo da su uglavnom dionici se složili sa poboljšanjem suradnje kada je riječ e, o uvođenju obveze iskrcaja i e, također i mevaki dionici su sudjelovali u tome ali mnogi dionici na sredozemlju smatraju da je obveza e, zapravo prilagođena sjevernom moru, dakle za e, bakalara, ne za e, sredozemlje, ali napori u tom smislu se nastavljaju u tom području i to se uglavnom odnosi na malu nezrelu ribu. I sada već dolazimo do 2016. godine, dakle imamo tri plana za odbacivanje u tri područja na Sredozemnom moru i uglavnom većinu izuzeća koja se temelje na e, medaku, na prijedlozima medaka i to su prijedlozi za prostorno i vremensko upravljanje, međutim koji nisu u slučaju preuzeti. I sada naša posljednja analiza politika usredotočila se na mješovito ribarstvo u e, Sjevernom moru i u zapadnim vodama i uvidjeli smo da je najznačajniji bio rad na sprečavanju uskih grla. Zapravo smo se temeljili na riziku kako bismo ustanovili koji rizik postoji u vezi sa vrstama koje ograničavaju ribolove u vezi sa obvezom iskrcaja. I e, tu smo imali posebnu skupinu stručnjaka koja je nasela izvojiti tehničke mjere koje bi e, riješile pitanje ovih e, čok vrsta i također je to uslijedilo s različitim e, mjerama ublažavanja o kojima se razgovaralo i koje se nastojalo razraditi u okviru te skupine stručnjaka i dionika. Također, e, ukupni dopustivi li, e, ulov za iverke u Sjernom moru je ukinut, što znači da iverci više nisu podložni obvezi iskrcaja i ne mogu zapravo stvarati uska grla u industriji i u ribarstvu. Ali ono što je paradoksalno jest da je 2016. godine samo jedna zemlja članica e, prijavila tako usko grlo u svojem ribarstvu što može i ukazati na nedostatnu provedbu obveze iskrcaja općenito. Također u projektu Discardless e, smo pratili i razvoj zakonodavstva sa uvođenjem e, obveze iskrcaja i primijetili smo da planovi e, odbacivanja koji su trebali biti zapravo privremeni zakoni su prerasli u trajne zakone i mnoge su od njih usvojile zemlje članice u dogovoru sa dionicima. Dakle, imali smo e, minimalne referentne veličine ili minimalne referentne veličine za iskrcavanje koje su smanjene. Dakle, baltički bakalar, inčuni e, i druge vrste e, su sada doživjeli promjenu veličina. Imali smo i razne vrste istaka koje su uvršene na popis zabranjenih vrsta, što znači da E, se i dalje odbacuju te vrste, dakle da nisu više u obvezi iskrcaja. E, imali smo i ukidanje takova i e, prebacivanje istih iz, odnosno izdvajanje istih iz obveze iskrcavanja. I za demerzalne vrste su povećani neki takovi, dakle došlo je tu do prilagodbe i Time su se obrazlagala eh, odbacivanja koja se sada trebalo eh, iskrcati i demerzalni takovi su povećani sa 10 do 15% na 30%. I na kraju eh, imamo i raspone za stopu izova FMSY u višegodišnjim planovima. Dakle, time se zapravo htjelo postaviti takve u veći raspon dopustive stope izlova. A, imamo također e, i više ciljanih istraživanja. ovo je e, screenshot jednog popisa različitih istraživanja i također je izvojeno dosta sredstava za takve istraživanja i e, podatak u vezi sa odbacivanjem. Dakle, ukratko, uvođenje obveze iskrcavanja u posljednje četiri godine je donijelo i nešto pozitivnog, odnosno planovi odbacivanja su bili primjeri regionalizacije o čemu se i razgovaralo u okviru ribarstvene politike. Dakle, to su zakonodavni postupci koji su sada samostalni postupci i koliko znam neće se više uključivati u višegodišnje planove. Također, kao što sam rekla, provodi se dosta istraživanja u područjima o kojima nismo imali dovoljno saznanja i za koje nismo imali dovoljno financijskih sredstava o preživljavanju selektivnosti alata, strategiji ribolova, a imamo također i izradu e, modela, bilo gospodarskih modela ekosustava u do sada neviđenim razmjerima. Evo, to je dovelo i do e, izmjena pridruženih politika i na kraju moram e, spomenuti da nije došlo do e, jedne promjene koje smo očekivali, to je da nije uvedeno promatranje na moru. Znači, što možemo zaključiti? Glavni cilj uvođenja obveze iskrcavanja, što je bilo zapravo smanjenje neželjenog ulova i neprihvatljivih e, praksi, zapravo dovelo do izmjena koje su neprimjetne, neprimjetne u posljednjih nekoliko godina i to zbog ili zahvaljujući kombinaciji politika koje su uvedene, a i također zbog nedovoljnog praćenja i nadzora. Dakle, trebaju nam dodatne izmjene zakonodavstva. Ne, mislim tu samo na izuzeća iz članka 15. nego i na ukidanje ili izmjene takova koji bi mogli zapravo utjecati na ostvarenje ciljeva obveze iskrcaja. Mi bismo preporučili da se usvoje e, konkretne odredbe za praćenje na moru. I mislim da tu industrija ima priliku igrati proaktivnu ulogu u programima praćenja na moru jer oni će prije ili kasnije biti uvedeni. Tako da je ovo prilika za njih da nametnu uvjete u kojima će se održavati ti programi, ali isto tako i su zakonodavci kada je riječ o e, reviziji uredbe o nadzoru, će moći također uvesti mjere koje će omogućiti provedbu učinkovitih programa praćenja na moru. I na kraju vas želim, e, vas želim pozvati da vam sudjelujete na e, posljednjoj radionici E, naših dionika koja će se održati u Danskoj u prosincu ove godine. Hvala. Hvala gospođi Borges na ovoj prezentaciji. Sada ću odmah dati riječ gospođi Heather Hamilton. Ona je specijalizirana odvjetnica za e, područje rizbarstva i dolazi iz Client, Earth. Evo, gospođo Hamilton, imate riječ. Mislim također da vi imate e, PowerPoint koji ste pri,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 Madame Hamilton, vous avez la parole. Appuyez sur le... Le micro est ouvert. Gospodje Hamilton, imate riječ, izvolite. Dobar dan svima, hvala što ste me danas pozvali. Ja, znači sam... Uh, uh, Odvetnik za područje ribarstva u Client Earth. Isto tako radim na provedbi ZRP-a, to uključuje i e, provedbu obveze iskrcavanja i na tome radim već četiri godine. Ja bih e, započela s čega ste svi e, svjesni. Prvo, ja ću vam nešto reći o povijesti, isto tako cilju obveze iskrcavanja. Cilj je bio da se znači eliminira e, odbačeni ulov i utjecaj također na s, ekosustav u moru. Ono što smo željeli je isto tako da znači se smanji e, neželjeni e, ulov, a tu je Europski parlament igrao ključnu ulogu i imali smo također to upisivanje i u zakon. Ovo što mi želimo je da e, želimo sada reći nešto o samoj implementaciji u ovom trenutku, te također o reći nešto o potrebi da djelujemo sada. To nam je svima u interesu da ostravimo ciljeve e, ZRP-a. Imamo znači ciljeve u članku 3. Prvi je up, znači upućivanje na taj e, gradualni postepeni pristup. Imamo znači to razdoblje za e, primjenu obveze iskrcavanja. Vratit ću se na pitanje koliko je napretka u tom smislu napravljeno. Ono što je važno je da isto tako riješimo sve izazove vezane uz obvezu iskrcavanja. Drugo, nešto ću reći o najboljim raspoloživim znanstvenim e, savjetima i podacima. Imali smo u cijelom nizu e, slučajeva e, da oni da znanost nije bila uključena na najbolji i najočekivaniji način i željeli bismo to u budućnosti izbjeći. A što se tiče primjene obveze iskrcavanja, nedavno smo imali pitanja o određenim vrstama za koje se primjenjuje obveza iskrcavanja. Budimo jasni, u okviru članka 15 vrlo jasno je rečeno da se to e, E, znači tiče svi, svih ulova vrsta koje podležu ograničenjima ulova i na području e, sredozemlja, znači vrstama ulova koje podležu minimalnim veličinama. A ono što e, trebamo imati na umu je također i cilj, ključni cilj ZRP, a to je znači postizanje najvećeg održivog prinosa. To je u svakom slučaju instrument da se smanji neželjena smrtnost ribe, te također da se doprinese e, postizanju ovog cilja. Evo, da vam malo osvježim pamćenje, imamo znači relevantan članak e, temeljne uredbe o ZRP-u, članak 15. Ovdje znači govorimo o samom kontekstu. Prvi stavak govori o području e, primjene, o tome smo već govorili i ovdje se govori također o tome što se treba napraviti. Tu se govori znači o kvotama i o potrebi da se znači e, smanji u najvećoj mogućoj mjeri neželjeni ulov. I to je cilj obveze iskrcaja. Da od početka e, smo očekivali e, znači da se primjenju određene obveze iskrcaja u ranijoj fazi to, a što se tiče e, selektivnost, to sve mora biti u skladu sa e, znanstvenim e, podacima, a kad govorimo znači ovim rizicima e, takozvanih čok vrsta, moramo znači u svakom slučaju povećati dokumentaciju od početka. Jedna stvar, ono što je bilo jasno kad uzmemo u obzir napretak obveze iskrcaja, onda trebamo vidjeti u kojoj mjeri ta obveza te pristupne mjere su provedene te također da li je postignut cilj što se tiče selektivnosti smanjenja odbačenog ulova i neželjenog, smanjenja neželjenog ulova. Pogledajmo kakva je situacija u 2018. godini. Što se dogodilo je prvo kad e, govorimo o eliminaciji iz mojeg iskustva kroz e, znači savjetodavna vijeća i ostečene druge skupine vidimo da se stvari e, pokreću sa mrtve točke, ali je napredak bio puno manje nego što smo očekivali. Ono što je važno Ako... Ono što je važno je da imamo to pitanje pokrivenosti e, obveze iskrcavanja. Imamo također i to pitanje izuzeća. Imali smo sve veće oslanjanje na, te, na ta izuzeća, u tom smislu moramo postići veći napredak, a također ste govorili o tome da postoje također i manjkovi na području kontrole i nadzora. To e, sve vodi u smjeru da moramo osigurati i bolje podatke i jasnije podatke. E, prvo područje koje želim pokriti je znači to pitanje izuzeća na području obveze iskrcavanja. Ja ću se ovdje usredotečiti na znači nove izuzeća e, de minimis i znači visokog preživljavanja članak 4 i 5 ZRP-a te odredbe jasno e, govore o tome što je potrebno kao dokaze za takva izuzeća da se mogu e, provesti. Što se tiče zakonskih zahtjeva, sve je to dosta jasno. Što se tiče samog postupka, prva, e, prva faza je zahtjev relevantne države članice. Tu se govori o regionalizaciji i procesu regionalizacije. Zahtjev, zahtjevi su u zajedničkim preporukama, a tu tu također e, imamo i poprać, to sve popraćeno e, znanstvenim dokazima, onako kako to e, zakon propisuje i traži. To sve je također odraženo u izvješćima znanstvenog i tehničkog odbora. Prvo e, područje za poboljšanje je da države članice osiguraju da bilo koji drugi e, budući zahtjev je znači e, podržan i znanstvenim dokazima i znanstvenom dokumentacijom i imamo znači taj zahtjev, a nakon toga će komisija to e, usvojiti ili ne u relevantnim planovima za e, odbačeni ulov. Ono što je važno je da komisija ne usvaja izuzeća osim u slučaju da zbilja imamo dovoljne znanstvene dokaze. Također je važno da se poznaju i zaključci znanstvenog i tehničkog odbora e, i a tu se također moraju uzeti u obzir i nove informacije i nove također okolnosti a slika ne bi bila e, e, potpuna a kad ne bismo rekli da postoji napredak na području cijelo ovog postupka izuzeća. Moja organizacija vidi e, u svakom slučaju dobar napredak u odnosu između komisije i e, organizacijskih skupina organizacija e, profesionalaca. Možemo to također e, govori o tome da komisija ima planirani pristup što se tiče samih izuzeća, te također želju da se e, temelj osnaži, no napretak se može postići, a to je potrebno, e, za to je potrebna i veća transparentnost u cijelom procesu, a i veći angažman dionika. A Imamo također e, to pitanje nedostatka informacija kad govorimo o davanju tih udizeća. E, što se tiče e, Smanjenje odbađenog ulova je zakonski, znači zakonodavna odredba. No, što se tiče znanstveno i tehničkog odbora, oni govore o zabor, zabrinutosti da taj e, aspekt može dovesti u pitanje i ciljeve e, obveze i iskrcavanja. U tom smislu trebamo vidjeti u kojoj smjeri izuzeća dovode u pitanje pokrivenosti širenje obveze i skrcavanja. Tu trebamo više znanstvenih dokaza kako bismo imali jasniju sliku i za to. E, također nešto o dokumentaciji što se tiče ulova. Znači, imamo također i te zakonodavne odredbe. Trebamo isto tako znati što se odbacuje, moramo imati također na umu da ovdje nemamo dovoljne e, procjene što se tiče stokova. Postoji također i izuzeća gdje e, znači preživljavanje neće biti 100%. E, tu također to imamo uključeno cijeli proces što se tiče takova. To će biti problem u budućnosti. Znanstveni tehnički odbor je e, rekao da bi količine mogle biti velike. U tom smislu dobro, dobra registracija e, količina odbađenog ulova je nešto što moramo pomno pratiti kako bismo bili sigurni da je to sve u skladu sa ciljevima. Dokumentacije, zahtjevi za dokumentacijom su su jasni. Što budemo imali više podataka, e, to ćemo onda imati i mjere što se tiče upravljanja i takova koji će biti prilagođeni situaciji na moru i u ribarstvu. A sad e, nešto vezano uz ovaj problem takozvanih choke vrsta. Vrsta koja podležu ograničenjima. Imamo znači e, postepeno, e, postepeno uvođenje obveze iskrcavanja u periodu e, od pet godina. A imali smo Isto tako i u listopadu 2017. godine gdje smo imali znači procjenu toga koje su to vrste koje su uključene u izuzeća u sjeverozapadnim e, e, vodama. A što su to zapravo te čok vrste? To su vrste koje su ili podložne ograničenjima ili e, nultim kvotama i to može dovesti čak i do zaustavljanja brodova. Što možemo napraviti na ovom području? E, države članice trebaju poduzeti e, hitne e, mjere što se tiče distribucije kvota u svojim zemljama. Drugo, imamo također i djelovanje ne na EU razini imamo distribuciju, raspodjelu klota između država članica. Tu neću ulaziti u detalje, ali je jasno da trebamo ići u ovom smjeru. Vidjeli smo tijekom e, ovog razdoblja promjene da države članice su, imaju zadrške što se tiče promjene samog djelovanja i e, navika. I to smo vidjeli u mnogim situacijama. Što je potrebno danas? E, države članice i komisije moraju u svakom slučaju osigurati najbolju raspodjelu kvota, stvoriti ispravan sustav i to to je prioritet. Imamo isto tako i treću e, kategoriju, znači to su takozvane čoks vrste izložene visokom riziku i to je najveći izazov. No dobra e, vijest je da imamo znači dobre e, analize savjetodavnih vijeća o državama članicama i gdje se vide da su tu rezidualne vrste visokog rizika ograničene. no e, ciljevi ipak nisu postignuti onako kako je željeno i moramo poduzeti hitne mjere u tom smislu. Ja što se tiče rješavanja problema, neću ulaziti u detalje, no postoji cijeli niz instrumenata u ZRP-u koji e, mogu riješiti taj problem takozvanih choke vrsta, e, no e, to nije uvijek prepoznato kao prioritet. Vidimo, nažalost, isto tako i promjenu fokusa u određenim situacijama gdje se zapravo pribjegava uklanjanju određenih vrsta iz te obveze iskrcavanja. Imamo također i e, obveze e, tih zabranjenih vrsta i to je nešto što je povezano sa zahtjevima provedbe međunarodnog prava. Imamo također i različite interpretacije članka 15. Što sve to skupa ima e, za zajedničko? Ono što je Imamo zapravo e, preseljenje problema u neki drugi aspekt i dovodi se u pitanje e, postizanje ovog zakonodavnog cilja. Države članice u tom smislu se moraju e, veće uključiti, moraju se uključiti dionici, industrija, europska razina, europske institucije i tako dalje. To znači sve veće pribjegavanje selektivnom ulovu, to je kuda trebamo ići. Selektivno i izbjegavanje je zapravo ključni dio u ovom pazlu. E, selektivnost je e, prvi prioritet. Vidjeli smo da cijeli niz studija je provedeno što se tiče samog selektivnog ulova no same e, studije nam ne govore o tome što nam je potrebno za samu provedbu kako bismo osigurali da se postigne cilj obveze iskrcavanja. U tom smislu je dobro vidjeti angažman e, u okviru vijeća u prosincu 2017. godine. Tu su se države e, članice obvezale da će u svakom slučaju pratiti e, razvijanje stokova, posebno što se tiče njihove održivosti. ključno je da e, države članice prije svega e, idu u pravcu selektivnog ulova, a ne e, pribjegavaju prije svega izuzećima. Imamo cijeli niz projekata kao na primjer Discarles u tom smjeru. Isto tako moramo koristiti i e, sve, sva e, sredstva koja su na raspolaganju u okviru europskih fondova, na primjer MMF-a i tako dalje. Prethodni e, nagovornica je jasno rekla o tome da ne postoji dovoljna ni kontrola ni nadzor što se tiče samog e, ulova. da sada smo vidjeli da zapravo moramo e, povećati tu kontrolu i nadzor kako bismo bili svjesni utjecaja i na ekosustave i na e, morski e, pomorski sustav ulova. A u tom smislu to znači isto tako i postizanje ovih ciljeva u okviru najvećeg održivog prinosa. Što se tiče eh, obzora 2019. godine, vidimo da se situacija pogoršava i to moramo riješiti. Potpuna provedba eh, obveze iskrcavanja sa sobom donosi i rizik nesukladnosti. Eh, tu obveza iskrcavanja igra ključnu ulogu a tu moramo e, povećati i e, povećati i prikupljanje podataka te također povećati stopu sukladnosti. Ono što je važno je da se i nadzor i kontrola kao prioritetne mjere povećaju. E, potpuni nadzor će povezati i veću doći do veće transparentnosti, te također će dovesti i do veće sukladnosti sa obvezom iskrcavanja. A kad govorimo o izvještaju, izvješćavanju e, provedbe e, obveze iskrcaja, jako je važno da godišnje komisija tome izvješćuje. Da, ako želimo imati jasnu sliku o tome kako to sve skupa funkcionira na terenu, onda nam je e, potrebna većara transparentnost što se tiče provedba i moramo u tom smislu na, postići i veći napredak. I na kraju možemo reći da ciljevi, koristi i uloga e, obveze iskrcavanja je nešto što e, mora biti u potpunosti jasno i u tom smislu ciljeve moramo jasno e, pokazati. Možemo reći da hitna akcija treba biti poduzeta kako bismo postigli ciljeve obveze iskrcaja. Merci, madame euh, Hamilton. Vous avez pu dépasser un petit peu votre temps, mais... Hvala, gospođa. Evo, malo ste e, prekoračili dodijeljeno novom vrijeme. A sada vam dajem riječ Elizi Roller iz Europske komisije iz Digimare. Izvolite. Merci, Monsieur Kadek, and good afternoon, everyone. Uh, Dobar dan svima. Ispričavam se što nisam došla ranije, imala sam e, drugi sastanak e, sa izaslanstvom e, ribara iz Galicije i nisam htjela prekidati sastanak da bih došla ovamo kada su mi imali mnogo što zanimljivoga za reći. Dakle, još jednom isprika i želim zahvaliti i prethodnim govornicima. Malo mi je zapravo neugodno jer sam ja odabrala jedno uže područje o kojem ću govoriti. Oni su išli dosta u širinu, tako da ću preskočiti sada već nekoliko uvodnih slajdova jer je to već e, obrađeno. No, da vidimo koje je stajalište komisije o e, razvoju situacije u vezi sa obvezom iskrcaja. Sada neću se vraćati u porijeklo e, cijelo tog procesa i zašto je to uopće uključeno u prijedlog nove ribarstvene politike. Što je e, sa pokrivenošću, zato jer je to spomenuto u prethodnom e, izlaganju. Dakle, kada je riječ o pokrivenosti, pokrivene su sve e, na Crnom moru i na Baltičkom moru i također sapilagijska riba u europskim vodama koja podliježe i obvezi. Kada je riječ o demerzalnoj ribi, došlo je do porasta vrijednosti sa 34% na 44% 2017. godine. Ovdje imate postotke u Sjernom moru, sjeverozapadnim vodama i jugozapadnim vodama i to je u komunikaciji o provedbi obveze iskrcaja, o čemu smo upravo razgovarali jučer kada smo govorili o neprodovanju prema najvećem održivom prinosu. Dakle, govorimo o, najvećoj mogućoj pokrivenosti kada je riječ o obvezi iskrcaja na sredozemlje. Dakle, na sredozemlje otprilike 66 posto ukupnih iskrcaja podliježu obvezi i ovdje su sada i tekuće brojke koje se odnose na malu plavu ribu, na demezalne vrste i naravno na školjkaše. Dakle, osvarili smo napredak kada je riječ o pokrivenosti, ali osvrnut ću se na neka od pitanja koje su spomenuli prethodni govornici, naročito kada je riječ o izazovima u vezi sa provedbom do sada i e, u vezi s onime što predviđamo za sljedeću godinu. Kolege u tijelima koja se nadležna za mogućnosti ribova iznose komisijne prijedloge u vezi sa različitim mogućnostima za potrebe budućih vijeća i mi smo nastojali u što većoj mjeri uvažiti značenje buduće obveze i iskrcaja u odnosu na e, mogućnosti ribolova. U predstavljanju napretka ka najvećem održivom prinosu objasnila sam koji su neke od tih alata, naročito višegodišnji planovi. Imamo također i moguće raspone koje možemo iskoristiti u najvećoj mogućoj mjeri. I imamo također i raspone stope izlova kako bismo se suočili sa izazovima koje sa sobom donosi obveze iskrcaja. No, htjela bih se više zadržati na budućem napretku i tu ću ponoviti nešto što je već spomenuto u sva prethodna tri izlaganja. Dakle, sa našeg stajališta smatramo da trebamo uskladiti naše suočavanje sa najvećim izazovima, a najhitnije je sada poboljšati prikupljanje podataka o odbacivanju. Kao što sam spomenula prije, nemamo pouzdanih podataka i ponekad Imamo dosta raznolike brojke i za iste ribarstva, dakle i 5%, 4%, ali zapravo vidimo da niti jedna zemlja članica ne ispunja svoje obveze kada je riječ o prikupljanju podataka, što razočarava. Drugo pitanje je kako se nositi sa situacijom uskih grla, dakle choke situations. I e, Prethodni govornici su spomenuli ono što su učinili i znanstvenici i regionalne skupine kada je riječ e, o prepoznavanju takvih mogućih e, situacija i ublažavanju istih. Rekli smo također da se trebamo više e, služiti alatima iz uredbe članka 15. ali i drugim mogućnostima koje nam nudi zakonodavstvo. Također, Treba nam e, bolja ulaganja putem e, selektivnosti kroz VFO i druge fondove. E, čuli smo i o projektu Discardless, a također mogu vas izvijestiti u tome da ćemo imati i brojno predstavništvo komisije na događanju u vezi s time u siječnju, ali i razmatramo i druga moguća praktična rješenja za E, provedbu uredbe o nadzoru. Sa stajališta komisije, dakle, treba nam odgovarajuća provedba i nadzori i poboljšanje planova za odbacivanje. Dakle, evo, sada ću se osvrnuti malo detaljnije na neke od ovih e, aspekata. Zemlje članice prijavljuju poteškoće u nadzoru ulova. Dakle, kada dođe do takvih poteškoća u smislu praćenja situacije na terenu i e, razine odbacivanja, to otežava i naš posao, a i posao znanstvenika. Oni ne mogu onda opravdati izuzeća koja su navedena u planovima odbacivanja, ali teže je steći širu sliku o mogućim situacijama uskih grla. Kad je riječ e, o uskim grlema da je uvedena obveza iskrcavanja, nismo imali dovoljno informacija o takvim situacijama, a od iduće godine, kada stupa na snagu obveza, mislim da ćemo naići na više problema. No, nitko nas nije službeno izvijestio o zatvaranju sezone zbog e, takvih e, situacija uskih grla, tako da e, ćemo vidjeti što će se dogoditi iduće godine. Dakle, zatražili smo od dionika da e, razgovaraju sa regionalnim vijećima i sa drugim dionicima o mogućim rješenjima od slučaja do slučaja. Kada je riječ o VFO, pa mislim da treba ubrzati provedbu fonda. Naime, u usporedbi sa ostalim fondovima imamo e, zapravo E, dosta malo iskorištenost, otprilike 13%, a kada je riječ o sredstvima koja se koriste za potporu provedbe obveze iskrcaja, iskorišteno je manje od 1% ukupnih sredstava za ribarstvo za e, potrebe provedbe obveze iskrcaja. I to može značiti od promjene alata kako bi isti bio selektivniji ili do pitanja skladištenja na brodu ili za skladištenje neželjenog ulova ili to se može odnositi na plasiranje na tržište ulova ili nalaženje novih tržišta za neželjeni ulov. Dakle, imate čitav niz mogućnosti koje se nude kroz VFO, a Financirano je dosta projekata za poboljšanje selektivnosti alata i za izbjegavanje ulova zaštićenih vrsta. Zatim nadzor i provedba na kraju prije nego što završim. Kao što je već istaknuto, potrebno je praćenje i nadzor na moru kako bi se ispunila obveza iskrcaja. Konvencionalni sustavi nadzora na moru su tek ograničene vrijednosti Imali smo e, i dosta izvješća prema kojima je to potvrđeno, tako da trebamo razraditi nove mjere i to je predviđeno i u prijedlogu komisije za novu uredbu o nadzoru kada je riječ o uvrštenju i CCTV-a, odnosno e, zatvorenih sustava nadzora i e, također elektroničkog nadzora na daljinu. E, I također e, nemamo nekih uskađenih propisa koji se odnose na e, takve tehnologije praćenja na daljinu i razmjene podataka i zbog toga nova uredba, odnosno prijedlog, predviđa obvezu uvođenja takvih elektroničkih sustava za praćenje na daljinu. Imamo također e, i e, uključenje različitih radnih skupina koje razmatraju moguće opcije i mi smatramo da tu još treba ostvariti određeni napredak kada je riječ e, o učinkovitom nadzoru nad provedbom obveze iskrcaja o zemljama članicama. Neću se zadržavati na planovima odbacivanja, mislim da se o tome dovoljno reklo danas, a mislim da su to već kolege dovoljno objasnili, tako da bih e, s time vam <laughs> zahvalila na pozornosti. Euh, Hvala vam, draga Eliza, na ovoj prezentaciji. Sada ću dati reč zastupnicima koji žele postaviti pitanja našim e, govornicima. Prvo, prva na popisu je gospođa Ulrike Rodest. Izvolite. Ich habe an zwei Einmal mehrere Fragen an Herrn Dobar dan. Imam e, cijeli niz pitanja koje želim uputiti gospođi Boršer. Iznenadilo me kad sam čula vaš govor, e, zato bih vas zamolila da mi odgovorite na sljedeća pitanja. Koju tonažu imaju vaša ribarska plovila i kakva je strategija ribarenja? Imate li razmjenu kvota? E, sve ovo što je gospođa Roller predstavila. Ili kako e, radite vezano uz selektivni ribolov? Kako možete izbjeći neželjeni ulov? Koliko često kontrolirate ribolovni alat? A zanimala, htjela bih vam sve sva ta pitanja poslati i napismeno, jer se radi o važnim pitanjima kako bismo mogli zaštititi, e, ispoštovati obvezu iskrcavanja. Možda mi već i sad možete dati točan odgovor, na tome bi vam bila zahvalna. Gospođo Roller, bilo bi potrebno imati minimalni broj kontrola ex lege, jer mm, uvijek se kaže da države članice nisu dostatno kontrolirane kod ribarenja na otvorenom moru. I to je jasno i sad vidimo baš to. Mi bismo eh, ex lege trebali disciplinirati kontrole koje se provode. Zahvaljujem. Hvala Urlike, Renato. Hvala gospodine predsjedniče. već neko vrijeme te stvari ponavljamo. To je lekcija koju sam naučio iz ovih prezentacija. Bilo je praktičnih, pravnih, ekonomskih problema. Što sad možemo učiniti? Hitne mjere koje želimo uvesti moraju uključivati kontrole i kontrole i kontrole. A ja mislim da treba provesti mjere koje su drugačije, koje nisu obične kontrole. Jasno je da ako mjere nisu provedene, nisu provedena ni rješenja. Na kraju svega ne vidimo ni mogućnost unutar ZKP p-a da e, dakle, zajedničke ribarstvene politike da nađemo rješenje na, na to sve. Mjere ublažavanja mogle bi se uzeti u obzir i znanost bi ih mogla uzeti u obzir, ali rekli smo, čuli smo da te mjere neće dovesti do rezultata. Što dakle moramo učiniti? Korak više. Zašto? Htio bih da od mene otklonite sumnje. Vrste koje su zabranjene i potrebno je odrediti nultu kvotu za te vrste. Želim da mi ovdje neke stvari pojasnite vezano uz to. Te bi vrste onda mm, trebalo biti moguće odmah odbaciti u more i tako bi problem djelomično bio riješen. Ali nisam baš najbolje shvatio za ove takozvane čouk vrste. Je li formula uvijek ta da se dođe do razmjene kvota, taj shopping around e, kvota, tako kažemo? Zato bi nam ipak bila potrebna solidna pravna osnova koja u ovom trenutku ne funkcionira. Potrebno je poštovati određene mjere. Ako se to ne poštuje, treba naći za to rješenje. Zahvaljujem. Petar Van Galen. Hvala gospodine predsjedniče. Imam nekoliko konkretnih pitanja za prva tri govornika. Gospodine Porše. Često se kaže da u trenutku kad se govori o obvezi iskrcavanja, stvari ne funkcioniraju. Pa, a, a komisija kaže ne, nije baš tako loša situacija. Smatrate li da će nas sada zahvatiti oluja? Kakva će to biti oluja? Uragan? Što smatrate ovom što mislite o ovom gledištu komisije da je to sve u redu? Kao drugo, pitanje za gospođu Borges. Govorili ste o tim vrstama koje podliježu ograničenom ribolovu, odnosno ograničenjima u ribolovu. Koje su to vrste koje će biti problematične i kako će se problem moći riješiti eventualno s tim kvotama. A na kraju gospođa Hamilton primijetio sam, gospođo, da ste govorili o selektivnosti. Osim toga, spomenuli ste da napredak e, vezan uz selektivnost je sporiji u odnosu na ono što smo očekivali. Nakon toga ste dodali da se države članice moraju više više toga učiniti na frontu selektivnosti. Dakle, što možemo više učiniti na ovom, e, u ovom pogledu? Jer u trenutku kad vidim da je parlament nedavno odobrio jako puno selektivniji način ribolova. A vi, gospođo Hamilton, govorite o kvotama. Ne želite valjda reći da je to rješenje? Gospođa Roller je o tome već govorila. Pokušajmo eliminirati kvote. Dakle, ne možemo zaista to zaozbiljno uzeti ovu konstataciju. Bilo bi potrebno provesti puno hitnije i realističnije mjere. Hvala na ovoj interesantnoj prezentaciji. Oprostite što sam malo kasnila. U svakom slučaju pozdravljamo napore kako bismo povećali selektivnost i izbjegli neželjeni ulov i to u skladu sa eh, uredbom o ZRP iz 2013. godine. A kad govorimo o praktičnim rezultatima, kada smo sad pred potpunom e, provedbom e, obveze iskrcaja, gospodin e, Porsche imao vrlo kratku prezentaciju. Postavljam si pitanje, koja je vaša procjena, u kojoj mjeri se znači, neželjeni ulov smanjio u odnosu na prošlost i isto tako što se tiče zahtjeva za iskrcavanjem u odnosu na količine koje su se prije mogle odbaciti. Također to je ono što me zanima. A što se tiče ovih izuzeća, što se tiče e, obveze iskrcaja, Imamo znači dopune e, i u tom smislu postavljamo si pitanje kako ćemo znači osigurati da sve ono što je ulovljeno se iskrca osim onoga što podliže izuzećima. Hvala. Nedavno sam posjetimo zajedno sa ribarima. I kad e, čujemo ovo što ste rekli, kad se govori o obvezi iskrcavanja, kad se govori o selektivnosti, to sve dovodi kod mene do niza pitanja. Ovdje možemo govoriti, e, davati savjete ribarima, ali oni moraju znati što činiti. Oni puno rade i moraju znati što je dozvoljeno. Dakle, pokušajmo uključiti ribare. Ovdje pokušamo iznaći rješenje za održivost. Pa dakle, nađimo točke koje su zajedničke, ali uključimo te ribare. Još uvijek imamo financiranje i norme i standarde za održiva radna mjesta. Dakle, što možemo učiniti više? odboru za e, zaštitu okoliša počet će rasprava o tome kako iskoristiti sve te cijelo to financiranje. I dakle i ovo potpada pod rad odbora. Možemo financiranje iskoristiti za ostvarivanje ovog cilja. Jedan gleda u jednom smjeru, drugi gleda u drugom. Ali u biti onda bi se ribar trebao pitati što da ja sad radim, što bih ja tada trebao reći kao predstavnik e, ribara tu su nam znali doći i posjetitelji i reći nam e, što se ovdje može pozitivno ostvariti. Dajmo im nekakvu nadu, nekakav pozitivan izgled. Hvala, Ani Izabel Toma, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Oprostite, e, danas i ja e, jurim između odbora za proračun i ovog odbora. Nisam mogla čuti sve prezentacije E, jako mi je žao, a također sam i razočarana prezentacijom komisije, moram reći. Ona je bila zapravo dosta ograničavajuća i nije nam u potpunosti jasno koje su to brojke i na što se odnose te brojke koje nam daje. Znači 66% e, e, obveze iskrcavanja što to znači da e, ribari na kraju ne iskrcavaju u dovoljnoj mjeri, da li smo uspjeli to regulirati ili ne, nismo shvatili koja metoda komisije da sve to skupa procjenjuje. Mislim da komisija u ovom trenutku još nema dovoljno elemenata na raspolaganju e, koje bi mogla podijeliti s nama. mislim da je to sve skupa bilo vrlo siromešno. Slažem se sa gospodinom Matom. Da, kontrole ne trebaju sad biti alfa i omega ZRP-a. Kontrola je završna točka cijelog postupka, to nije politika. E, kontrola je zapravo e, kontrola provedbe same politike. ja sam u tom smislu već postavila pitanje komisiji, imamo tu provedbu e, obveze iskrcaja u redu, to je vjerojatno bilo e, potrebno i to neću dovoditi u pitanje, no onda smo trebali isto tako uspostaviti i plan kako bismo E, izbjegli određene probleme jer cilj nije iskrcavanje nego to da ribari ne moraju iskrcavati da imaju znači dovoljno e, dobre tehničke alate na raspolaganju brodove i tako dalje kako bi e, na njima već proveli i tu selektivnost znači raspodjelu što se tiče plan za selektivnost, što to znači? To znači da moramo ubrzati znanstvena istraživanja što se tiče osmišljavanja e, najprikladnijih brodova. U tom smislu moramo imati objektivne podatke, dragi e, Peter, o tehnikama ulova o ribolovu isto tako ima moramo imati isto tako informacije o e, izgradnji brodova, financiranju i tako dalje. Moramo imati cijeli taj plan za selektivnost koji će nam omogućiti da u krajnjoj mjeri imamo što manje iskrcaja jer mrtva riba je mrtva riba. Hvala. Hvala. Sada ću dati riječ našim govornicima. Prvo riječ ima gospodin Porše. Čuli smo više pitanja za vas. Možete li odgovoriti? Hvala gospodine predsjedniče. Što se tiče dužine brodova, radi se o 20, znači e, brodova od manje od 25 metara. A što se tiče kontrola na moru, zna, e, svakih 24 sata elektronskim porukama šaljemo e, pomorskim vlastima e, vrste riba koje smo e, izlovili i sve je znači se kontrolira u luci prilikom prodaje ribe, burze ribe kad imamo taj iskrcaj. U ovom trenutku mogu reći da radimo tako da e, lovimo šest mjeseci u, e, e, na moru. I to ono u zapadnom Lamanšu. A što se tiče 10% in kamatnih stopa, interesa kapitala. Mm, možete, zamisliti što to znači, a isto tako ja predstavljam ribare, predstavljam te ljude, to su izvanredni ljudi pred kojima je svjetla budućnost. Moramo im vjerovati, moramo im pomoći. Za nas odbacivanje je jednostavno nemoguće. Hvala. Madame euh, Roller, été Gospođa Roller i vama su postavili u više navrata pitanja. Elize? Hvala. Mm. Mislila sam da će se drugi govornici prije mene javiti za riječ. Da, što se tiče ovih e, pitanja koje smo čuli, prvo, e, CZRP govori o postepenoj provedbi obveze iskrcaja. Imamo, znači imali smo dovoljno vremena za pripremu ovog trenutka, da li se radi savršenoj uli ili ne, da li imamo dovoljno novca ili ne, sve to ne bi trebalo biti iznenađenje. Drugo, E, ja sam rekla isto na saslušanju obvezi iskrcaja u travnju. Sve, za sve ovo nam je e, potrebno vremena. Imamo Norvešku koja je e, primijenila sličnu zabranu odbacivanja ulova E, oni su imali znači isto tako postepeni postupak ne možemo sad početi od nule pa u pet godina postići 200 i tako dalje trebamo vidjeti što smo postigli do sada mislim da je napredak postignuta. trebamo isto tako vidjeti što je potrebno učiniti u budućnosti i u tom smislu se E, e isto referiram na pitanje gospođe Toma i o postocima ne idemo. Znači od 0 do 100 e, 1.1.2019. godine možemo reći da smo e, ribarskom e, sektoru isto tako u ribarskom sektoru organizirali te planove odbačenog ulova, mogu za odbačeni ulov i to postepeno, u tom smislu smo postigli e, napredak na postizanju i provedbi e, obveze iskrcaja za ribarski sektor. Gospodin Mato i gospođa Toma su govorili o kontrolama. Naravno, to nije krajnji cilj. To je popratna mjera onoga što želimo postići, a cilj ovdje e, nije znači e, provođenje kontrola i provedba obveze iskrcaja. Iz perspektive komisije tijekom ovih prethodnih godina smo vidjeli koje su to mjere potrebne kako bismo e, prilagodili i kontrolne mjere ovoj obvezi iskrcavanja. U tom smo imamo revidirani e, prijedlog e, nove uredbe o kontrolama. A sada m, mm, završit ću s nečim pozitivnim. Čula se pitanje što možemo reći ribarima. Da, u svakom slučaju postižemo dobar napredak prema ostvarenju najvećeg održivog prinosa. Naša, naš ulov je sve selektivniji i gospodin Porsche je također e, pokazao koliko ribari to sve skupa uzimaju e, za ozbiljno. Vidimo i napredak, vidimo i provođenje projekata i u tom smislu ne bismo trebali biti pesimističi. To je izazov težak izazov je pred nama, no e, i e, potrošači i građani su od nas zatražili prije pet godina da odgovorimo na taj izazov. Pogledajmo sad što smo napravili e, tijekom tih pet godina što se tiče provedbe obveze iskrcaja. E, što je postignuto, što nije postignuto, jesu li e, primijenjeni odgovarajući instrumenti, da li se odgovorilo na ono što je zahtjeva članak 15 temeljne uredbe ZRP-a i tako dalje. U ovom trenutku ne možemo ništa definitivno reći o tome e, jesmo li i u kojoj mjeri postigli ciljeve koje smo si zacrtali prije pet godina. Hvala, Eliza. Sada dajem ponovno riječ gospođi Borkes i nakon toga gospođi Hamilton. Hvala. E, dakle, prvo pitanje o vrstama koje ograničavaju ribolov i o područjima kojima se one kreću. Pa moj je odgovor da to ovisi o području i o ribarstvu koje se na njemu odvija i to je bilo također prepoznato i sa alatima za ublažavanje, dakle pišmolj na Sjernom moru ili bakarna na, e, u školskim vodama, zato jer su to pretjerano izlovljeni stokovi i tu ima malo mogućnosti. I kao što smo prije spomenuli, dakle, e, naravno, vrste sa 0% taka, to su naravno e, vrste koje ograničavaju ribolov, tako da ih ne možete iskrcavati. To je lako prepoznati kada govorimo o niskim takovima, ali isto to visi i o ribarsu na tom području. Želim nešto reći o poticajima i također onome što ste spomenuli u vezi sa praćenjem obveze iskrcaja. Kada je riječ o poticajima, bilo je pozitivnih poticaja za obvezu iskrcaja, dakle prilagodbe i povećanja takova kako bi se uzelo u obzir i odbacivanja i ako je došlo do povećanja selektivnosti, onda se to koristilo za utrživu ribu i to je također poticaj za e, ribare da poboljšaju selektivnost. Imamo više poticaja, imamo dodjelu kvota, pričemu se pridaje prednosti selektivnijem ribarstvu. Imamo također i profesionalni pristup e, različitim e, vodenim površinama i sezonalnosti i tako dalje. No, mislim da se tu daju i drugi poticaji, a na kraju kada je riječ o prašenju obveze iskrcaja prošloga tjedna su se neki od nas ovdje sastali o tom, kako bismo razgovarali o tome kako pratiti provedbu obveze iskrcaja, što je preduvjet da komisija o tome izvijesti zemlje članice i nastojali smo osmisliti pokazatelje koji bi nam pomogli u praćenju neželjenog ulova i došli smo do zaključka da je to ugroženo činjenicom da zapravo programi praćenja nisu dovoljno učinkoviti kada je riječ o prikupljanju podataka. Kada je riječ o praćenju, ne govorim nužno o provedbi, nego e, radi znanstvenika trebamo znati što se lovi. A bojimo se da ovi sadašnji programi zapravo nemaju niti pristupa na ribarice i možda dođe do promjene u ponašanju ribara kada imaju promatrače sa sobom na brodu. Tako da je teško odrediti ne samo ispunjavali ove obveza iskrcaja ciljeve, nego i teško je pratiti provedbu zrp p-a jer nemamo načina procijeniti stokove. Evo, htjela sam na to ukazati jer je to važno za sve znanstvenike koji se u ovom trenutku bave ribarstvom. Madame Hamilton. Hvala, gospođo Hamilton. Dakle, dva pitanja su mi upućena, ako sam dobro shvatila. Prvo se odnosilo na ovaj latimotiv selektivnosti. Kao što sam nastojala i prikazati prije, provedene su brojne studije o selektivnosti i iz onoga što smo već e, čuli jasno je da postoji takva potreba kao što je ukazala i glavna uprava, no treba nam i sljedeći korak, a to je provedba, nije uvijek jasno do koje mjere to ostvareno. Naravno, treba nam istraživanje obale i priobalja, no pitanje je što će uslijediti nakon toga. I naravno, trebaju nam selektivni alati. Naravno, obveza iskrcaja je zapravo tu da se potakne selektivni ribolov, ali treba primijeniti odgovarajuće procese kada je riječ o uveđanju obveze. I naravno trebamo uvažiti i zahtjeve ZRP-a i zahtjeve u vezi sa alatima i raspoloživost sredstava za te svrhe. E, spomenula sam dakle ZRP u cijelosti i u tom smislu želim reći da uvijek treba poduzimati mjere u smislu zadovoljenja ciljeva i načela predostrožnosti i očuvanja ekosustava. No, zapravo glavna poruka je da, da treba provesti mjere povećanja selektivnosti. Kada je riječ o drugoj strani, pa lijepo je čuti da zemlje članice tu dosta toga poduzimaju i to sam htjela i reći svojim izlaganjem. Naravno da to treba što više poticati. Ako postoji zamjena kvota kako bi se riješilo pitanje kvota za čovjek vrste, dakle tu se našlo određeno rješenje i to je zapravo ključni dio slagalice. A, naravno to neće biti konačno rješenje, tu još treba dosta toga razmotriti. No, e, vidimo jasno je iz cjelokupne slike situacije da treba više učiniti. Hvala. Gospođo Hamilton, imamo li drugih pitanja? Gospodin Kuhn, izvolite. Ich denke mal, unser erklärtes Ziel ist ja gewesen in der Grundverordnung. Cilj o kojem smo govorili bio je vezan uz osnovnu uredbu. Sve ono što je u ribarskoj mreži mora doći do stola. Dakle, treba doći do potrošača. U tom smislu da se to može lako primijeniti kod pelagijskih vrsta. Bakalar, inčun, srdela. Tu postoji selektivni ribolovni alat koji ne e, omogućava usputni ulov. Isto tako smo inzistirali kako bi mogućnost razmjene kvota bila zadržana. Jasno je da mi da moramo naglasiti sljedeće. Ako postoji pozitivna situacija, ako se ako dođe do situacije izlova, to se može dakle pokušati riješiti uz određene mjere, ali do problema dolazi kada je ribolov mješovit. To se odnosi i na mala i srednja poduzeća u sektoru ribarstva. Dakle, svi oni koji se sve ono što se ulovi, a što nije e, namijenjeno potrošačima, mora se iskrcati. E, kad se govori o higijenskim mjerama, isto tu treba razlikovati stvari. Postoji ono što je namijenjeno ljudskom e, potrošnji i postoje vrste koje se koriste za recimo ulje, riblje ulje i tako dalje. Predstavnik brodara spomenuo je da ribar mora imati mogućnost da e, drži ribu u hladnjači, odnosno da pristane svi oni proteinski elementi koji nisu namijenjeni ljudskoj potrošnji moraju se na neki način regulirati. U svemu tome, u cijelom lancu bitno je prisutnost malog i srednjeg poduzetništva. Moramo imati planove odbacivanja i sve ono što želimo, ali na kraju sve moramo primijeniti u praksi. Zato se sada obraćam svim zainteresiranim stranama. Nemojmo to zaboraviti. Question. Ako sam dobro shvatio, ovo nije bilo pitanje, nego iznošenje mišljenja. Prije nego što zaključim e, ovo saslušanje, ja ću prvo, nešto reći kao e, zastupnik, a zatim ću se vratiti svoj ulozi predsjednika. Prvo, što se mene tiče, ja sam glasao protiv obveze iskrcaja. Danas živimo u demokraciji imali smo potvrđenje potvrđivanje te obveze i moramo se s time pomiriti. No mislim da si time e, mažemo oči i bojim se da 1.1.2019. godine ćemo biti suočeni s velikim problemima u provedbi obveze iskrcaja. Tu se radi isto tako i e, o samoj strukturi, načinu izgradnje brodova. Gospodin Porše je nešto o tome rekao, ali imamo i drugih aspekata koji mogu predstavljati problem. E, ne znam da li znamo o čemu govorimo. Ja znam jer sam često posjetio i popeo se na brodove, no mislim da mnogi nisu u toj situaciji. Mogu reći da sada e, donosimo odluke o temama koje uvijek ne poznajemo najbolje. Na kraju, kao zastupnik želio bih reći, jer ponavljam to već deset godina, trebamo ustanoviti pravi dijalog između znanstvenika i ribara. Jako je lagano i prelagano je donositi ovake isključive odluke. Znam s kojim problemima su uočeni naši nizozemski kolege, no moramo, mora nam biti jasno, situacija će biti komplicirana, a e, gospođa Roller, a to vrijedi za druge, moram vam reći, za sljedeću godinu vam najavljujem veliku oluju. Moramo se pripremiti za to i ne smijemo se zavaravati, biti će to sve skupa jako, jako komplicirano. Evo, sada ponovno stavljam e, e, svoju svoj šešir predsjednika, preuzimam ulogu predsjednika. Gospodin Porsche, treba otići jer je trebao ići na vlak. Zahvaljujem gospođi e, Borges, isto tako gospođi Hamilton, te također e, gospođi Roller iz komisije na izvrsnim prezentacijama. Zahvaljujem ti Eliza, teško je e, često predstavljati takve stvari i takve teme. Ovakva saslušanja, nažalost, nisu baš dobro podsjećena od strane naših kolega. Evo, to jako mi je žao, nismo bili brojni, a čuli smo jako puno vrlo interesantnih informacija. To bi vam moglo pomoći u donošenju budućih odluka koje ćemo mi morati donijeti. U zaključu mogu reći, evo, Pred nama je velika oluja, velike snage, sedam ili osam čvorova i moramo se za to pripremiti. Hvala, hvala vam još, još jednom. Ne znam da li su naši gosti stigli, da, naši gosti, sljedeći gosti tu stigli, Imaćemo ćemo razmjenu mišljenja sa našim sljedećim gostima. Ako netko želi izaći, onda je sada pravi trenutak za to. Hvala.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 Evo, nadam se da ćemo moći nastaviti s radom. Nobody. Claudio. Claudio. Alors Il personne. Bon.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 kolege. Dolazimo do 14. točke našeg dnevnog reda. Radi se o razmjeni gledišta sa gospodinom Sidatijem. On je predstavnik fronta Polisario. A e, radi se o razmjeni višenja o sporazumu o partnerstvu o održivom ribarstvu između Europske unije u Kraljevine Moraka. Nakon eh, znači odluke koordinatora 28.8.2018. ja sam u ime našeg odbora pozvao gospodina Mohameda Sidatija, predsjednika za Europu Fronta Polisario, za razmjenu mišljenja što se tiče rezultata pregovora eh, novog protokola koji će eh, regulirati odnose u ribarstvu između Kraljevine Maroka i Europske unije. Taj novi protokol protokol e, trebaju potvrditi i vijeće i parlament prije nego što stupi na snagu. Bez obzira što će nam formalni zahtjev za mišljenje stići u studenom, e, mi možemo i sada e, već početi sa razmjenom mišljenja što se tiče sadržaja tog sporazuma. Želim dobrodošlicu gospodinu Mohamedu Sidatiju, njemu i njegovim suradnicima. On je predstavnik naroda Zapadne a Sahare Mm, evo, dajem riječ gospodinu Sidatiju. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, dragi članovi odbora za ribarstvo, prije svega želio bih e, uz vašu dozvolu reći, gospodine predsjedniče, da mi je izuzetno drago što mogu e, izraziti svoje mišljenje pred ovim časnim domom, uvaženim ličnostima. E, imamo znači ovdje odvjetnika e, naroda Zapadne Afrike i fronta Polisario pred Europskim e, sudom. Taj odvjetnik je danas s nama, budući da njegov doprinos može isto tako osvijetliti raspravu. Isto tako u mojoj pratnji je i moj E, kolega i prijatelj gospodin Hadad koji je vod, znači šef za e, pregovore u ime fronta e, Polisario i to pred Ujedinjenim narodima. Mislim da je njegova prisutnost vrlo relevantna. On će nam također pomoći u odgovor u davanju odgovora na vaša pitanja. Kao e, odgovoran predstavnik e, za Europu fronta Polisario, drago mi je što mogu uzeti riječ e, pred vama, no narod zapadne Sahare vam govori u, kroz mene, moj narod kolonizirani i okupirani narod, izbjeglički narod koji je znači odjeljen zidom od 2700 E, kilometara. E, glas mojeg naroda dugo se nije čuo. Tu imamo e, prije svega oslanjanje na međunarodni zakon i vaš poziv je jako pozitivan od nedavne presude Europskog suda odnosi između e, naroda zapadnog, zapadne Sahare i Europe se upisuju u novu fazu i zajedničku odgovornost naše, vaše i cijele Europe. Radi se o tome da prije svega e, riješimo nerazumijevanja. I kao što je govorio Antoine de Saint-Exupéry, Mnogi ste sigurno čitali Malog Kraljevića. On je govorio o tome da nam nisu potrebni zidovi, nego mostovi. Od 1956. E, Ujedinjeni narodi e, priznaju pravo na samoodređenje naroda zapadne Ahare, Sahare. U tom smislu se govori o integritetu i suverenosti nad, znači stalnoj suverenosti nad, nad prirodnim resursima. U provođenju tog prava narodi Zapadne Zahare imaju jednog predstavnika, jedinstvenog predstavnika, front Polisario, oslobodilački pokret koji je priznat E, od strane Ujedinjenih naroda od 1979 godine. Tu se moramo referirati isto tako e, i na e, Ženevsku konvenciju iz 2015. godine. Nakon toga imamo sporazume sa Mauritarijom, Ujedinjenim narodima, misijom UN-a za zapadnu Saharu. A također sa Marokom. Da, i sa Marokom kad govorimo o znači o sporazumu o prekidu vatre iz 2011. godine, znači primirju. A imamo također i e, sporazum iz Lisabona iz 1997. gdje znači e, također priznaje međunarodno priznate granice zapadne Sahare. 1986. podsjećam na to tijekom e, e, znači pristupanja Europskoj zajednici Španjolske, europski čelnici su e, morali e, zatvoriti stranicu e, kolonizacije a imamo u tom smislu i mišljenje Europskog suda iz 75. gdje se govori o tome da e, Maroko kao i Mauritanija nemaju suverenost na, nad teritorijem Zapadne Afrike i u tom smislu narod Zapadne Afrike ima pravo na samoodređenje. No, nažalost, što se tiče europskih čelnika, oni su odlučili da znači e, provedu tripartitne madridske e, dogovore, tajne dogovore e, a u tom smislu imamo nelegalno stvaranje e, zapadne e, Sahare. U tom smislu, pre, ono što se primjenjuje na Maroko se isto tako nezakonito primjenjuje na Zapadnu Afriku. U tom smislu smo mi Eh, eh, pokrenuli postupak pred Europskim sudom i nakon toga smo imali presude iz 2016. i 2018. godine. Pre Evropska, Evropski sud je rekao da zapadna Sahara ima zaseban status, znači poseban status u odnosu na Maroko, te da Maroko ne posjeduje nikak, nikakvu, nikakav suverenitet u odnosu na teritoriji Zapadne Afrike. Isto tako je sud smatrao da e, znači E, se moraju znači primjenjivati svi sporazumi koji se e, primjenjuju na tom e, teritoriju. Ono što je važno nije sad gubitak ili dobitak. Pitanje nije znači dobitak za samo stanovništvo, nego prije svega pit, sučinsko pitanje je suglasnost naroda zapadne Sahare. Tijekom saslušanja komisije, e, Europska komisija je rekla sljedeće ne dovodi u pitanje kvalitetu predstavnika e, naroda zapadne Sahare, onako kako ih predstavlja front Polisario pred UN-om. Nakon to odluke front Polisario je zatražio otvorenje pregovora sa Komisijom Europske unije kako bi govorili i o e, gospodarskom razvoju na teritoriju naroda Zapadne Sahare. To e, uspoštivanje svih prava e, te e, pravne e, sigurnosti, davanja pravne sigurnosti europskim poduzećima u tom što se tiče pravnog aspekta vrlo nesigurnom okružju. Nakon toga je komisija predložila vijeću kao zadnji manevar da izmisli jedan e, proces proširenja e, sporazuma e, između EU-a i Maroka i da se to proširi na teritoriji zapadne Sahare. U tom smislu mi vi po, pozivate da kažem nešto o sporazumu o partnerstvu drživom ribarstvu između EU-a i Kraljevine Maroka. A također govori se o protokolu o ribarstvu gdje imamo e, znači više od 90% ulova koji, su, koji je izvršen u vodama zapadne e, Sahare, zapravo 91% a isto tako 66% sektorske podrške koju je dala Europska unija je bilo uloženo u nezakonito okupiran teritorij zapadne Sahare. Naši prirodni e, resursi e, se dovode u pitanje. Imamo također i, i e, infrastrukture Maroka na tom teritoriju. Bez podrške Europske unije Maroko ne bi mogao provoditi tu e, politiku kolonizacije i nezakonite okupacije. Vaš poziv se tiče, ako se vaš poziv tiče Maroka, onda nemamo što reći, no ako sporazum E, na ovaj ili onaj način e, teritorijalne vode Zapadne Afrike, onda Maroko to ne može dovesti u pitanje. Isto tako, 14. imali smo znači zahtjev pred e, Europskim sudom da se poništi ovaj mandat za pregovore. Što se tiče proširenja ovog sporazuma, on može biti samo nezakonit. Marok nije suveren na području teritorija zapadne Sahare i ne može ni u kojem slučaju e, e, potpisati nikakav sporazum koji se tiče tog teritorija, niti teritorijalnih voda. A što se tiče Europske komisije, ona ne želi otvoriti pregovore sa frontom Polisario. A E, moramo imati na umu da e, su e, temeljni uvjeti s jedne strane suverenost naroda Zapadne Sahare, a s druge strane njihova suglasnost. Ni u kojem slučaju ne smijemo omogućiti da postoji pravni temelj kako bi se znači financijska sredstva isplatila Maroku. To bi bilo na neki način zlouporaba sredstava Europske unije. Maroko ni u kom slučaju ne može odlučiti o politici ulaganja na području zapadne Sahare. Ono što je što bi bilo dobro prije svega je direktno sklopiti sporazum o ribarstvu sa frontom Polisario. I postoji jedan prezetan, budući da Europska unija ima i sporazum o pridaživanju koji je sklopljen sa organizacijom za e, oslobođenje e, Palestine. Za razliku od onoga što ponekad čujemo, front Polisario, e, a inzistiram na tome Front Polisario želi razviti ekonomsku aktivnosti e, te povećati prisutnost europskih tvrtci na području zapadne e, Sahare ako se e, postigne tava e, sporazum, onda se samo u okviru takvog sporazuma sa frontom Polisario može osigurati pravna sigurnost europskih tvrtci na tom području. Mi ćemo što se tiče pravnih e, mogućnosti pravnih lijekova pokrenuti sve e, postupke i to e, što se tiče kaznenog ili građanskog postupka kako bismo ostvarili svoja prava. Na kraju bih nešto želio reći o pokretanju ponovno e, pregovora o e, mirovnih pregovora jer možemo reći da ti mirovni pregovori pod okriljem UN-a ponovno e, su se pokrenuli i nalaze, e, pronalaze novu e, dinamiku. Imamo znači sastanak koji je predviđen u Ženevi 4. i 12. imamo Horst Kolera koji je osobni predstavnik glavnog tajnika UN-a. On je bivši čelnik Federalne republike Njemačke podrž, u svakom slučaju trebamo podržati napore UN-a, no što se tiče sklapanja sporazuma gdje zapravo se eh, Maroko na neki način potvrđuje u smislu svoje eh, politike aneksiranja teritorija Zapadne Sahare, sve to dovodi u pitanje te mirovne pregovore. Ja bih želio još jednom podcrtati u zaključku da, da ste eh, u mojim riječima čuli poruku naroda Zapadne Sahare. Ja sam njihov predstavnik zajedno sa E, gospodinom Hadadom. Moramo dati e, šansu miru, moramo isto tako poštivati presude Europskog suda, vašeg suda, jer e, mislim da kada europske institucije ne poštuju presude svojeg vlastitog suda, onda to dovodi u pitanje njihovu vjerodostojnost. Proširenje sporazuma EU-Maroko na teritoriji Zapadne Sahare će e, dovesti još malo više u pitanje e, radi misiju gospodina Kohlera, a s druge strane ne smijete isto tako još počiniti novu nepravdu nad narodom za zapadne Zahare. Hvala još jednom na pažnji. Hvala gospodine. Sidati, zahvaljujem vam na ovim riječima, a sada bih želio dati riječ kolegama. Gospodža Engström, Mina Engström, izvolite za zelene. Mr. Sidati, a warm welcome to our committee. I... Dobrodošli gospodine Sidati u naš odbor. Časno je i drago mi je što ste došli s nama podijeliti svoju priču o okupaciji Zapadne Sahare i također što ste podijelili svoje dojmove i iskustva u odnosima sa Europskom unijom. Možete li nam reći nešto više o svojem dijalogu sa glavnom upravom Mare i kako su vam uopće pristupili u okviru pregovora koji su u tijeku. To bi bilo zanimljivo čuti. Drugo pitanje odnosi se na održivi ribolov, budući da sam članica kluba zelenih u Europskom parlamentu. Dakle, kakav biste model odabrali kada biste imali vlast nad e, saharskim vodama i možete li se obvezati na provođenje jedne održive ribarstvene politike? I možete li nam reći što mislite o mogućem e, udjelu saharskih e, ribara u poduzećima koje bi imali koristi o sporazumu sa Marokom? Također, Front je nedavno pokrenu pravni postupak eh, protiv francuskog poduzeća Connetable tek prije nekoliko tjedana. I možete li nam nešto više eh, reći o tome, hoćete li eh, razmotriti mogućnosti pokretanja drugih pravnih postupaka protiv drugih europskih poduzeća? Prije nego što dajem riječ kolegama, ta E, taj predmet šansrel, kao bretonca me to jako zanima. Minea. Izvolite. E, gracias, señor Sidati. Yo quería hacer una pregunta porque... Hvala, gospodine Sidati. Imam pitanje. Jutro smo bili u odboru za poljoprivredu i govorili smo o poljoprivrednom sporazumu sa Marokom. Komisija je opravdala napredak, odnosno nastavak pregovora sa konzultacijama. U savjetovanju su stvari, najbolji rezultati i zato je to dobra osnova za nastavak. Možete li nam malo objasniti to pitanje savjetovanja? Je li to zaista tako kako kaže komisija? kako je stajalište stanovnika Zapadne Sahare i odnosno vas kao legitimnog predstavnika. Hvala. Renata Brijano. Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujem gospodinu Sidatiju i drugim predstavnicima koji su ovdje. Vjerujem da je ovo zaista jako bitna rasprava za nas koje ćemo onda biti pozvani na odlučivanje. Nadam se da će to biti u skladu s onim što e, Sud Europske unije je već i spomenuo. To je dobra osnova, kao što smo rekli, za nastavak eh, našeg rada. Imam pitanje. Ono što je rekao Europski sud jest da ako želimo nastaviti sa sporazumom, eh, recimo kao što eh, narodi priznaju narod, narod Zapadne Sahare sa vašim frontom, potrebno nam je vaš konsenzus. To je ono što kaže Sud Europske unije da ste bili dijelom ovog postupka od samog početka i evo to se nadovezuje na e, prethodno pitanje komisija kaže da je došlo do savjetovanja što vi mislite o tome ali da, da se dakle tražilo vaše mišljenje od samog početka da se to zaista tražilo biste li krenuli s tim sporazumom e, postoji li nekakav potencijalni sporazum to je ono što sam htjela pitati hvala Merci, Miguel. hvala Miguel jedno jednostavno pitanje. Polazimo e, s tog načela da se radi o okupiranom teritoriju te da je načelo samo određenja nešto što je ustanovljeno od strane Ujedinjenih naroda. Postavljam pitanje važnosti tih resursa, resursa za održivost zapadne Sahare. To je zapravo istinsko pitanje može li uopće taj sporazum dovesti u pitanje održivost tog teritorija kojemu si tu ti miner, e, znači rudni, poljoprivredni i e, pomorski resursi i tekako e, potrebni. Zbog toga si postavljam pitanje u kojoj mjeri znači E, je znači važnost ove žalbe i općenito ribarstva u budućnosti Zapadne Sahare. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala predstavniku Fronta Polisario, gospodinu Sidatiju i svima onima koji su s njim posjetili ovaj odbor. Sve strane moraju biti prisutne i drago mi je što su saslušane sve strane. Dakle, dajem vam dobrodošlicu i zahvaljujem vam na ovom govoru. Ja sam iz Andaluzije, Španjolka sam. Dakle, dobro poznajem ovu situaciju, znam koji je bio prethodni sporazum sa ribarstvom, o ribarstvu koji je trenutno sporazum, koje su negativne posljedice i isto tako znam nešto i o situaciji vezanoj uz okupaciju zapadne, zapadne Sahare. To je situacija koja se po mom mišljenju mora, odnosno trebala je već biti riješena. Naravno, iz odbora za ribarstvo ne možemo riješiti to političko pitanje, to je drugačija, to je druga stvar. Dakle, politička situacija okupacije zapadne Sahare već je trebala biti riješena, ali to nije nadležnost Europskog parlamenta niti ovog odbora za ribarstvo. Ono što mogu reći jest da za europsku i španjolsku flotu sporazum e, vezan uz ribarstvo sa Marokom je bitan. Isto tako trebam još nešto dodati. U Dakle, niti će moj klub, niti ću ja potpisati pravni sporazum. Nećemo potpisati ništa što je zakonski obvezno. Dakle, dakle želim otvoreno govoriti za Španjolsku i za Europsku uniju. Bitno je da se sporazum sklopi, ali ne pod svaku cijenu. Dakle, legalnost sporazuma najvažnija je stvar. To je ono što zaključno želim reći. Kao promatrači pratit ćemo ova dva pitanja i sud će reći svoje. Prvo pitanje tiče se ulaganja koje idu u zapadnoj Sahari, isto je rečeno u dokumentu koji su mi e, poslali e, drugi, e, koji sam primila, dakle vezano uz 80%, a vi ste govorili 90% ulova, to je dakle razlika od oko 10%, to nije samo po sebi ključno, ali drugo je pitanje očitovanje naroda Zapadne Sahare. I o tome je govorila kolegica Renata Brijano eksplicitni pristanak naroda zapadne Sahare potrebno ju je dobiti u referendumu i to na jasan način. To mora biti jasno. Vjerujem da će upravo tu e, doći, postati jasno je li sporazum zakonit ili nije. Drago mi je što ste ovdje s nama danas Drago mi je što nam dajete svoje vrijedno mišljenje. Nadam se da ćemo politički moći doći do sporazuma koji je bio potreban još i prije. Mm, I nadam se da će se na politički razini riješiti ovo pitanje okupacije. Ali, kao što sam govorila, nećemo glasovati ako sporazum nije zakonit. Želimo vidjeti koje su mogućnosti prisutne. Ako ih nema, naravno da su ti neće dopustiti da se sporazum sklopi. Kao što sam već rekla, za Europsku uniju, za moju državu i za moju regiju bitan je sporazum o ribarstvu u tom vezan uz to pitanje. Ali naravno jamstvo zakonitosti za nas je najbitnije u interesu je zajamčiti zakonitost e, i naše pozicije u cijeloj toj situaciji. Zahvaljujem. Klara, Antonio, Mario Pinto. predstavnik, e, dajem dobrodošlicu predstavniku fronta Bolisario. Dobrodošli na ovu sjednicu odbora za ribarstvo. Prije svega izražavam osobni interes i moju otvorenost e, za suradnju kod prepoznavanja trajnih rješenja, političkih rješenja za ovu blisku regiju Sjeverne Afrike. Brine me ova neriješena situacija koja već traje gotovo 40 godina. a proizašla je iz jednostrane odluke države kojom je vladao jedan od najokrutnijih diktatora europske e, povijesti 20. stoljeća Franciska Franka, koji umjesto da je promovirao e, oslobađanje svojih kolonija u Sjevernoj Africi, u zapadnoj Sahari, je to dao u ruke države zamjenu za ko zna što i za, iz nepoznatih razloga, ja ih barem ne poznajem, a ta situacija već je na snazi 40 godina. Odjednom, Europska unija izravno je uključena u to pitanje i čeka odluku suda Europske unije. Ispravno je kad se kaže da sporazumi Europske unije sa Marokom ili drugim državama koji uključuju korištenje resursa teritorija koji nemaju riješen politički status u skladu sa međunarodnim pravom, odnosno međunarodnom legalnošću, dakle, očito je da se moraju poštovati lokalne zajednice teritorija o kojem se govori. I tu nastaje problem. Maroko optužuje front Polisario, kaže da su oni da su dakle ti narodi Alžirci, a front optužuje e, Maroko da je okupirao taj teritorij. Dakle, e, naravno da je sporazum bitan za Španjolsku i za Portugal, moju zemlju, e, ali mislim da Europska unija mora ozbiljnije sudjelovati u nastojanjima kojima je cilj političko rješenje zapadnog, situaciju u zapadnoj Sahari podržavajući sve potrebne inicijative svih zainteresiranih strana. Što se mene tiče, sve me to brine. A nekako me to čini tužnim. Kako je moguće da se gotovo četiri desetljeća nije našlo rješenje, političko rješenje za ovaj slučaj? Neka budu uključeni svi, sve zainteresirane strane, bilo da su izravno ili neizravno zainteresirane. Pa i Alžir koji je podržao front Polisario. Bitno je da EU bude predvodnik, pozitivni katalizator e, promjene, mjera koje mogu dovesti do rješenja za ovu situaciju. Jer ako to nome ne uspijemo, moje stajalište da moramo poštovati odluke Suda Europske unije. Pa kud puklo. A sada bih htio postaviti i pitanje predstavniku fronte Polisario. Što mislite da u ovom trenutku možete učiniti kako biste krenuli prema pregovorima, kako bi se zainteresirane strane napokon mogle sjesti za isti stol i naći rješenje za ovo pitanje? Hvala. Jedna kratka e, primjedba. Nijednom nisam čuo riječ ribarstvo, ribolov u ovome što smo upravo čuli i što si upravo rekao. Mi smo ovdje u odboru za ribarstvo. Da, ovo što si rekao je jako zanimljivo. Ja sam to pomno poslušao. No, takvo izlaganje je bolje e, čuti na plenarnom zasjedanju, a ne ovdje u odboru. Gospodine predsjedniče, dvije stvari. Reka, e, gospodine predsjedniče, htio sam reći. Odluke e, suda tiču se ribarstva. Kao drugo, nije u redu da predsjednik ovog odbora kritizira moje govore. Ja ću reći što želim. Ja sam odgovor pred svojim e, glasačima a ne samo pred predsjednicima sjednica u kojima sudjelujem. Ne, nisam ja kritizirao tvoju poziciju. Ne sam sad to želio kritizirati, svako ima pravo na svoje mišljenje, ali podsjećam da je ovo odbor za ribarstvo i bilo bi dobro da sad svi e, spomenu i ribarstvo. E, Gabriel, nadam se da ćeš to i ti također spomenuti. i en el orden del día ponía cuatro y Na nenom redu E, pisalo je 16.30, molim lijepo, ja sam ovdje bio u 16.30, e, do tada sam bio na drugom odboru i nisam mogao čuti govor, žao mi je. Ali u programu je pisalo 16.30. Evo, zato sam, ja sam mislila sam bio točan, ali eto. Da, jedna primjedba, u istinu, to je bilo predviđeno za 16.30, no prethodno saslušanje je malo ranije završilo, pa smo malo ranije i započeli. A želio bih reći da nije baš bilo puno e, zastupnika na saslušanju. Ja sam bio na prethodnom zasjedanju. que tiene pone una hora fija empezar. En todo caso, eso es lo de menos, perder uvijek postoji ta opasnost e, kad nešto piše da to onda i vrijedi, ali dobro, ne mogu biti vrijeme, nećemo biti vrijeme ni govoreći o povijesti ni o Franku, to je već rekao prijatelj Antonio. Sad bih samo htio dati dobrodošlicu predstavnicima Fronta Polisario. Drago mi je što su oni ovdje i to ukazuje na to da parlament djeluje. Ponekad nije postojala ni volja da ih se sasluša, mada su postojale određene ideje e, koje su već bile spremne. Evo, saslušali smo te predstavnike, jako mi je drago što su oni ovdje, što su nam dali svoje gledište. Mislim da je sporazum o ribarstvu dobar za sve strane i kad kažem za sve, onda tu mislim na sve iz EU i za lokalno stanovništvo. Za Europsku uniju sasvim sigurno je on dobar. idu korist lokalnog stanovništva, to sam uvjeren. A sad ću jasno i ponoviti ono što je rekla gospođa Aguilera. E, pozicija moje kluba bit će takva da ćemo poštovati odluke Suda Europske unije. I bilo kakva odluka donesemo u tom smislu morat će doslovno poštovati presudu suda. Evo, sad kad sam to rekao, jasno je da e, se slažemo da je situacija koja nije riješena već dugi niz godina da tu da je tu potrebna intervencija Jedinih naroda. Ne možemo misliti da ćemo mi u odboru za ribarstvo riješiti tu situaciju. Naravno, mi sad samo ovdje raspravljamo o sporazumu o ribarstvu, odredbama u skladu, potpunom skladu sa e, presudama sudova i to je naša linija razmišljanja. I to je ono što ću reći kad se bude govorilo u drugim kontekstima i kad e, budu govorili drugi predstavnici Maroka. Hvala. Gabriel? Ana Miranda? Hvala gospodine predsjedniče. E, prije svega pozdravljam ministra e, koji predstavlja Front Polisari u EU. To je front koji su priznane mnoge države i koje poštuju mnoge osobe i udruge u Europi i svijetu. Ne samo vlade, već i Civilno društvo. Vaš je rad bitan kad objašnjavate situaciju koja nije zakonita, koja nije pravedna i koja nas kao europljane e, dovodi do problema kada e, se govori o sklapanju sporazuma. Ovdje se, radimo, ovdje se radi o odboru za ribarstvo. 1999. godine, sa Milon Nogueira, on je bio zastupnik, podržali smo zajedno s drugim klubovima ideju da je potrebno boriti se kako bi se potpisao ugovor o ribarstvu, ali tijekom godina s obzirom na situaciju nezakonitosti, došli smo do zaključka da je potrebno promijeniti stvari kako bi se zaključila nepravedna situacija. Sud Europske unije u veljači je iza presudu, rekli su da taj dio ne pripada Maroke i da te vode nisu uključene u marokanske vode, ali ja kao galicijska dakle osoba iz Galicije koje, za koju je bitna ribarstvo i želimo sporazum o ribarstvu, možemo potpisati sporazum sa frontom zato što su im ukrali vodu, zemlju, zrak i pravo na postojanje. Dakle, to ne mislimo samo mi, nego i međunarodna zajednica. Dakle, tražit ćemo sporazum sa E, zakonitim predstavnicima u skladu sa europskim odredbama i međunarodnim e, pravom što se može provoditi. Smatramo dakle da je potrebno potpuno promijeniti pristup. Ne trebamo dakle nastaviti ovako. U biti nas je tisak objavio, e, obavijestio o promjeni situacije. Ja mislim da je moguć sporazum sa Marokom, sporazum sa legitimnim sa osobom koji legitimno imaju jurisdikciju nad ovim zapadnim vodama, a isto tako uključujući pravnu službu parlamenta koji, kao što znate, kao što predsjednik zna, je formulirao e, izvješće koje dovodi u pitanje sporazum sam po sebi. Hvala. A sada Dajem kao zadnjoj govornici riječ kolegici Izaskun Bilbao. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ispričavam se, nisam mogla doći prije. Danas i sutra ima jako puno obaveza koje se preklapaju. Što se tiče ove teme, sporazuma o ribarstvu i s obzirom da se nalazimo u odboru za ribarstvo, pokušat ću se koncentrirati na ovaj problem. Bez obzira na politička stajališta, koju su predstavnici Zapadne Sahare objasnili. Ja, oni znaju koje je naše stajalište kao e, dakle političke stranke, nacionalističke bastijske stranke koje ja predstavljam. I zato bih htjela postaviti pitanje. Presuda Suda Europske unije. Prema toj presudi u sporazumu se ne može uključiti teritorij Zapadne Sahare. Bez obzira na to, navedeno je osim ako ne dođe do savjetovanja sa stanovništvom. E, mislim da je to pitanje ono što moramo riješiti i to je pitanje koje želimo uputiti Europskoj komisiji. Kako je došlo do tog savjetovanja? Ako je zaista došlo do savjetovanja, kao što je navedeno u presudi, je li došlo uopće do, te, do tog savjetovanja? Je li zaista zatraženo mišljenje fronta polisario? jer u biti nas to sve zanima. I mi bismo htjeli da se poštuju rezolucija Ujedinjenih naroda. Ali s obzirom da je recentnija presuda Suda Europske unije, htjela bih pitati, komisiju vezano, što će reći vezano uz to pitanje, će to blokirati ili ne sporazum i to će nama kao zastupnicima omogućiti da imamo ili nemamo sigurnost da poštujemo, odnosno ne samu presudu, bez obzira na to što ćemo na kraju odlučiti. Jasno je da su sporazumi jako bitni za sektor ribarstva, ali ovdje presuda navodi dva uvjeta i ja tražim od komisije baš to, da kaže kako je provedeno savjetovanje, smatruju li da je to savjetovanje ovako kako je provedeno u skladu s onim što je navedeno u presudi, jer ako se suočimo s tim pitanjem na pravedan način, Zajedno ćemo moći riješiti ovo pitanje sporazuma odnose sa Marokom i Zapadnom Saharom, kao i ulogu koju bi front polisari mogli imati u s tu temu. Euh, Hvala. U istinu, sada ću ponovno dati riječ gospodinu Sidatiju. Imate riječ, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Pokušat ću odgovoriti kratko na ova sva pitanja. Mislim da trebamo čuti riječi e, odvjetnika i koordinatora s Ujedinjenim narodima. Jedno ključno pitanje je postavljeno. Radi se o ribarstvu, kako mi uzimamo u obzir te resurse, te također je postavljeno pitanje sa, eh, o dijalogu sa eh, glavnom upravom Mare Europske komisije. Reći ću vam sljedeće, što se tiče ključnog resursa eh, ribolova, mislim da zapadna Sahara geografski vam je dobro poznata i u tom smislu je ribolov je stup e, naše globalne politike koju ćemo voditi. U tom smislu ćemo voditi jasnu politiku s dva cilja. S druge strane, ako se sukob riješi, imat ćemo odmah e, potpuni prestanak e, ribolova kako bi se resursi obnovili. A ono što je važno da, da se postigne sporazum između naroda Zapadne Afrike i Europske unije. No prije toga vratit ću se na pitanje koje je postavila jedna zastupnica, a tiče se dijaloga sa Europskom komisijom i glavnom upravom. Moram vam u tom smislu reći sljedeće. Mi smo eh, se susreli sa predstavnicima Europske komisije. Odlučili smo da povedemo konstruktivni dijalog što se tiče e, sporazuma o ribarstvu ili e, drugih tema. Mi smo došli na sastanak, ali komisija nije bila na sastanku. E, komisija je zapravo Front Polisario tretirali kao svojevrsnu udrugu ili nevladinu organizaciju. I kao odgovor na vaše pitanje mogu reći da nije bilo nikakvih dogovora između glavne uprave Europske komisije i fronta Polisario. Drugi element koji je važan je također i pitanje suglasnosti pristanka naroda zapadne Sahare. To e, se znači izražava kroz zakonskog zastupnika, zakonskog predstavnika tog naroda, Fronta Polisario, onako kako je to e, kako su priznali Ujedinjeni narodi e, 79. Imali smo također i pitanje o konzultacijama komisije. E, Komisija je prije svega provela konzultacije s Marokom i svima koji su dio i e, lobija i isto tako područje interesa Maroka. Što se tiče organizacija Naroda Zapadne Afrike, e, a Sahare, oni nisu bili konzultirani a jasno je bilo rečeno ako se radi o pitanju suvereniteta, onda je to u nadležnosti i e, fronta Polisario i predstavnika civilnog društva e, naroda Zapadne Sahare. U tom smislu nismo imali pregovore sa Europskom komisijom i e, to će potvrditi i sljedeći govornici. Nakon toga bih nešto rekao i o presudi Europskog suda, pitanje UN-a i konzultacije. Kad e, govorimo o frontu Polisario, ne radi se o konzultacijama, nego o dijalogu. E, rečeno je da mi isto tako svugdje pregovaramo, čak sam i rekao da ćemo e, vrlo brzo e, pregovarati sa Marokom i postavljamo si pitanje zašto Europska komisija ne želi uspostaviti konstruktivni dijalog sa frontom Polisario. Ako se ovo pitanje pristanka i suglasnosti riješi, ako imamo uspostavljen taj dijalog sa frontom Polisario, onda će to omogućiti E, još jednom da se obnove svi postojeći sporazumi i što se tiče ribarstva neće biti nikakvog problema. Gospodin Vjegea, Vjega je govorio o ključnom pitanju o organskoj poveznici između znači e, resursa koji su na raspolaganju narodu zapadne Sahare i održivosti države. Imamo znači to nezakonito iskorištavanje i ono što sada u ovom trenutku čini Europska unija na području zapadne Sahare, naravno to dovodi u pitanje snagu e, naroda te također dovodi u pitanje i jedinstvo, ujedinjenje društva te stvaranja otvorene i demokratske države takav, e, takva vrsta sporazuma kao ovaj sporazum o ribarstvu koji je e, sklopljen nezakonito, to dovodi u pitanje izgradu, izgra, znači izgrađivanje vlasti u zapadnoj Sahari. Čuo sam Također i pitanja na španjolskom. Želio sam pitanja na španjolskom, ali odgovaram na e, francuskom i španjolska nosi svoj dio odgovornosti u ovoj žrtvi e, naroda e, zapadne Sahare. No, to sam rekao, no jasne su nam i veze vrlo važne veze između Španjolske i naroda Zapadne Sahare. To želimo i jačati i razviti. No, nažalost, ovakva vrsta vrsta partnerstva e, na temelju nezakonitih e, premisa je nešto što ni u kojem slučaju neće dovesti do rješenja. Vi zapravo sada idete u suprotnom e, pravcu od napora koje poduzima, uh, poduzimaju Ujedinjeni narodi. Ako ne radite na rješenju sukoba, rješavanju sukoba, onda ako ništa drugo, nemojte cijelo to rješavanje sukoba otežavati. To je ono što moramo imati na umu. Da, moramo, e, gospođa Aguilera, tražiti pristanak e, naroda zapadne E, Sahare. A što se tiče presude Europskog suda, svi ju poštujemo. svakom slučaju jasno je rečeno da E, narod Zapadne Sahare uvijek treba dati svoj pristanak za bilo kakav sporazum. To je ključno. Čuo sam i pitanje o tome kako je komisija provela konzultacije. Mogu reći da je Europska komisija ignorirala front Polisario. To ponavljam. E, UN priznaje front Polisario kao zakonskog predstavnika naroda zapadne Sahare. A komisija e, tu se ponaša prema frontu Polisario kao da se radi o nekakvoj nevladinoj udruzi. Presuda Europskog suda govori o narodu zapadne Sahare, a Europska komisija govori o lokalnom stanovništvu, okupiranom teritoriju i tako dalje. Kako sada postići sporazum? Često se govori o e, koristima na okupiranom području, ali to je prije svega za kolonizatore. Zaboravljamo na 75 tisuća izbjeglica iz zapadne e, Sahare koji su pobjegli od rata usredotočava se samo na okupirana područja gdje imamo prije svega i e, sustav iskorištavanja i sustav pljačke. Gospodine Sidati, evo malo nam nedostaje vremena, pa molim da možda sada e, date riječ i vašim kolegama, dame i gospodo, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem što mi pružate e, mogućnost da vam nešto kažem o ovoj e, tužbi koju smo upravo e, pokrenuli pred Europskim sudom. Biti će i drugih tužbi što se tiče ovo, ove tvrtke Chancerelle. Već sedam godina radimo na mm, tom terenu zakonitosti sa frontom Polisario. Mogu reći da svi cijene taj put koji smo prošli. S druge strane ću dodati ono što se tiče odgovornosti. Znači, e, svi pravnici znaju da u okviru postupka imamo i zakonitost i isto tako odgovornost. Odgovornost je e, provođenja presuda Europskog suda, ako znači imamo određene, određenu e, određeno zemljopisno ograničenje, onda se moramo toga i pridržavati. Mi smo dugo čekali, imali smo pregovore koji su bili u tijeku, no Mogu reći da ništa ne ide u potrebnom smjeru. E, e, pristanak e, naroda Zapadne Sahare nešto što se ne uzimamo u obzir i onda ćemo morati krenuti i pokrenuti sljedeće korake. Kad Govorimo o komercijalizaciji marke Conetable e, u okviru tvrtke e, znači Chancerelle. Mi smo znači uložili tužbu i to e, pred znači državnim odvjetništvom u Parizu i to prije tri tjedna. Radi se o staroj bretonskoj tvrtci i što se tiče aktivnosti u Bretanji mi o tome nemamo što za reći. U Maroku također nemamo što za reći, no čuli smo kroz e, znači e, štampu, kroz tisak da e, će se investirati 4 milijuna eura na područje Ajuna, a to je nešto što je u okviru nadležnosti zapadne Sahare. Zbog toga će se u tom smislu trebati tražiti dozvola fronta polisarija. Dok se taj pristanak ne dobije, dok nemamo potpisani sporazum sa frontom Polisarija, dok nemamo sredstva koja će prije svega biti dostavljena frontu polisariju, mi se nalazimo u nezakonitoj situaciji. Možemo reći da su sva upozoranja e, poslana, a ta investicija od 4 milijuna u Ajun je nešto što nas je nagnalo e, na na reakciju. Kad e, vidimo o čemu se radi u tom, e, u tom ulaganju. Radi se znači o obradi e, srdela a e, znači imamo ulov, e, nakon toga imamo znači e, smrzavanje i nakon toga imamo isto tako obradu u tvornici. A što se tiče tvrtke koju, koju kontrolira Francuska, ne može ni u kojem slučaju dobiti dozvolu neke mare kanske tvrtke da vrši iskorištavanje resursa ili da ulaže na teritorij koji je pod e, nadležnošću zapadne Sahare. A što e, se e, kakva je kvalifikacija ovog prekršaja? Radi se znači o članku 461 E, kaznenog zakona. Imamo u tom smislu zločin kolonizacije. Radi se o premještanju e, stanovništva na okupiranom teritoriju, a isto tako imamo i prilog e, kaznenog zakona gdje se govori znači, o sudjelovanju u tom zločinu pravne osobe. Možemo reći da kad govorimo o pravnom temelju naše tužbe, ona je vrlo solidna. Kad znači tvrtka iz Francuske investira na području e, zapadne Sahare, a to e, nakon što je dobila dozvolu od e, marokanske tvrtke, onda je situacija nezakonita budući da je Moroko u ovom slučaju samo okupirajuća vlast u tom smislu je i situacija nezakonita, a isto tako imamo i e, suučesništvo budući da takvo financiranje i takvo ulaganje e, nastavlja kolonizaciju koja se provodi već desetljećima. Znači imamo e, osim toga i prevaru i prevaru što se tiče carina. Ne mogu reći da smo mi pripremili dobro sve ovo i za 15 dana ćete e, e, čuti i dobiti obavijest o cijelom nizu tužbi protiv e, francuskih tvrtki, protiv banki, protiv osiguravajućih društva koji financiraju te ilegalne djelatnosti na području e, ribarstva. A državni odvjetnik e, mora poduzeti određene mjere. Nakon tri mjesta ćemo mi e, biti znači znači sudjelovati kao građanska strana u samom procesu i u svakom slučaju moraju se sve odluke presude što se tiče naroda Zapadne Sahare poštivati. Gospodine Hadad. gospodine predsjedniče, zahvaljujem. Moram reći da ovdje prije svega dolazimo sa željom za mir. Imamo znači potpisivanje ovog mirovinskog sporazuma. UN je usvojio mirovinski plan i mi se upisujemo e, u tu logiku Ujedinjenih naroda. Front e, Polisario je međunarodni čimbenik i UN ga prepoznaje kao e, sugovornika. Imamo ista tok, tako članak 96.3 sporazuma iz Ženeve govori o tome da samo e, pravi predstavnici naroda mogu biti potpisnici određenog sporazuma. Mi ne tražimo od Europskog suda da riješi ovaj problem, već od Europe tražimo da bude dio rješenja, ne da bude dio problema. Radi se o vašem o sukobu koji je u vašem neposrednom susjedstvu. Već četiri desetljeća se vodi taj spor i već četiri e, desetljeća nemamo suradnju i to vas e, direktno pogađa. Imali smo znači rat, e, narod zapadne Sahare nije pobjeđen, on i dalje je ovdje i traži prije svega demokraciju i poštovanje zakona. Europa ne smije biti dio problema jer ako krenu u ovom smjeru sa sklapanjem ovakvih e, sporazuma, onda će Europa i dalje biti dio tog problema. Prije presuda Europskog suda mogli su možda igrati se semantičkim značenjem i mm, Isto tako se mm, pozivati na to da nisu jasne odredbe u okviru međunarodnog prava, to je e, Europski sud je odbacio, no nakon presude Europskog suda Europa zbilja mora pogledati stvarnosti u lice i sudjelovati u rješenju problema. Ne smije se sad nastavljati e, E, znači financirati e, marokansku riznicu sa 56 milijuna o eura, a ti novci zapravo služe tome da se nastavi kolonizacija naroda. To nije rješenje, nego je prije svega povećanje i pogoršavanje e, situacije. Kad imamo znači taj mirovinski plan i poziv UN-a na e, pregovore oko mirovnog plana 4. E, 5. E, i 6. prosinca onda najmanje od svega moramo pomoći naporima UN-a, a u okviru presude suda ovaj sporazum nije samo nezakonit, znači sa tog pravnog aspekta, nego je isto tako i politički neispravan. Zašto se sada toliko žurimo? A gospodin Koler je u više navrata bio e, e, gost odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta i želio je poslati tu poruku Europi da ne zatvara oči pred ovim sukobom u njezinom najbližem susjedstvu, a u tom smislu najbolje postupati u skladu sa odlukama Europskog suda. Hvala gospodine Haddad, a ja ću reći i još jedno. Mi smo 4.6. dobili e, e, pismo Europske komisije gdje se e, traži sastanak i predlaže sastanak za 5. i 6. lipanj. to je vrlo kratak rok. Znači u vašem pismu od 4. nudite sastanak za 6. i 8. lipnja. To su prekratki rokovi kako bismo organizirali bilo kakve sastanke i bilo e, e, mi smo to tako komisiji rekli, sve to je ignorirano od strane komisije. Nakon toga to sve skupa e, nije dobilo odgovor i što se tiče ovoga E, mi nismo bili konzultirani 93% e, udruga civilnog društva e, zapadne Saprihe, zapadne Sahare mogu potvrditi da konzultacije nije bilo. Hvala gospodine Hadad. Ako sam dobro shvatio, komisija tu ne želi uzeti riječ, ne želi intervenirati. U redu. No, radi se o razmjeni mišljenja između vas, gospodina Sidatija, gospodina Devera i gospodina Hadada i odbora i članova odbora za ribarstvo. Hvala vam još jednom na vašim govorima, hvala vam na objašnjenjima, posebno u svjetlu ovog sporazuma o ribarstvu mi smo vas pomno poslušali, uzet ćemo naravno u obzir ovo što smo upravo čuli. Hvala.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 budući da se ovdje radi o razmjeni mišljenja sa dva predstavnika sektora ribarstva zapadne e, Sahare, regije Jug i to o e, sporazumu o paterstvu održivom ribarstvu između EU i Kraljevine Maroka. Imamo znači dva predstavnika e, sektora ribarstva i to je u južnoj regiji Maroka. Prvo gospodin Mohamed Hormatola. On je predsjednik glavne udruge poduzeća Maroka, regija Jug, SGEM, predsjednik e, Marokanske udruge brod, industrijskih brodara za pelagijski ribolov i predsjednik e, Marokanske udruge za e, konzerviranje ribe iz Dakle. Imamo također i gospodina Badr Elmaseuje, on je predsjednik e, Luke Lajuna i isto tako glavni direktor e, Lajun Konserv. Prvo dajem riječ gospodinu Hormatolahu. Izvolite. je vais expliquer. Donc vous parlez en arabe Oui. Znači, vi ćete govoriti arapski, a imat ćemo i e, prijevod. Ne želite govoriti na francuskom. Znači, govorite arapski i imat ćemo prijevod. أيها لي أن أشكركم للاستماع لي بصفتي Sahrawi? Mesdames et messieurs, bon... Dame i gospodo, dobar dan. Dopustite mi prije svega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 E, pitanja predstavljanja naroda Zapadne Afrike i isto tako e, naroda sa Raovi, to je na demokratski način već riješeno. povijesno, teritorij je na dva načina izabirao svoje predstavnike, znači 1975. E, imali smo udrugu naroda Sarawi gdje smo imali znači lidere svih plemena naroda Sahrawi. Drugi način izbora predstavnika naroda je bila stranka PUNS. To je dio nacionalne udruge Saravi. Sarawi. Znači, bez obzira da li se radi o udruzi e, čelnika ili o stranci PUNS, oni su svi, e, znači, se podvrgnuli vlasti e, kralja Maroka. Mojuda في المغرب. Nous, la population sahraoui, mi, narod sahraoui sa juga Maroka, predstavljamo 80%, znači većinu naroda sahraoui. Sahra. La question cruciale et centrale. Ključno i središnje pitanje na koje trebamo odgovoriti je temeljno pitanje e, e, tko može biti predstavnik tog naroda. Ensuite, i en relation Isto tako, direktno povezano sa pitanjem predstavljanja je pitanje kako front polisario može e, zahtijevati da bude zakonski predstavnik e, naroda Sahravi. Ja e, mogu izravno e, se suprotstaviti u tom smislu i frontu Polisario i e, Alžiru koji brane takvo stajalište koje je potpuno pogrešno. A tu imamo isto tako i pitanje popisa stanovništva u okviru kampa Tinduf. جماعي اللي في الانتخابات li اللي معترف بها دوليا وعالميا هي الممثلة الحقيقة للشعب الصحراوي الموجود في المغرب. S druge strane, s naše strane, mi odgovaramo na to pitanje demokratskog predstavljanja na sljedeći način. Ovdje znači imamo e, prije svega 3000 uh, e, lokalno izabranih ljudi na regionalnoj i na lokalnoj razini. A u okviru tog stanovništva imamo 26% žena. To je veći postotak od nacionalnih predstavnika, političkih predstavnika. ومن الانتخابات الآن نحن هما المخاطب الشرعي والقانوني والديمقراطي باسم الشعب الصحراوي ونحن الصوت ديالنا هو اللي كيمثل الشعب الصحراوي. Nous considérons. Smatramo zbog toga da smo mi demokratski glas, e, pravni glas i legitimni glas tog naroda. Mi smo pravi predstavnici tog stanovništva, lokalnog stanovništva. الإسبان من الصحراء لم na نتوفر على šeji. اليوم موجود الحمد لله على العمل وعلى ديال وعلى العمل ديال الدولة المغربية ولاو عندنا مستشفيات ومدارس وتعليم وتكوين ومطارات وطرق Et pour un complément d'information. Kao jedna dodatna informacija, kad su Španjolci napustili teritorij, regija je bila e, pustinja i zahvaljujući naporima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 isto tako i postotak e, stanov naroda sa Hrvavi. Imamo isto tako i imamo e, znači brodove sa hladnjačama. Imamo isto tako e, frižidore. Imamo 1 milijun 200 tisuća brodova koji iskrcavaju u u Luci Dakla. Eh, eh, imamo jako veliki broj ljudi koji živi od ovog eh, znači gospodarskog sektora ribarstva. A imamo također i izvoz 50% ulova ribe u Europu i u Japan. Imamo isto tako 500 500 milijuna eura koji su uključeni u ovaj posao što se tiče jahle i e, i Jauna imamo jako puno ljudi koji žive od tog ribarstva, koji e, će raditi isto tako u toj budućoj tvornici. Imamo više od 4000 ljudi. A što se tiče, Dahle i su, e, juga Maroka, i sad tu imamo europske e, policajce, imaju znači e, mnogi koji bi željeli znači proći taj teritorij i otići u Europu, a koji su se zadržali u Dahli, koji e, rade u ribarskom sektoru, u turizmu i tako dalje. Imamo isto tako zemlje Mali, Mauritanija, Senegar, Gvineja i Imamo također i projekt Europske komisije. A imat ćemo u tom smislu otvaranje i 500 e, radnih mjesta za naš narod. To je e, projekt od 4 milijuna eura. Europska zajednica u svakom slučaju pomaže puno u tom smislu. Imamo sporazum sa Marokom, a imamo također i e, znači to uključenje Europske zajednice. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à, à monsieur... Hvala. A sada ću dati riječ gospodinu El Musawiju. Ja ću pokušati govoriti na e, francuskom. E, dobar dan gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Ja ću se e, usredotočiti na učinak e, protokola. Što se tiče direktnih radnih mjesta, to e, znači omogućava stvaranje 180 radnih mjesta, a 85 u regiji Dakla i 65 u regiji Jaun. To će omogućiti također i stvaranje 430 direktnih radnih mjesta, a kao što sam rekao, 180 u regiji Dahla, 10 u regiji Jahun. A kad govorimo o e, stanovništvu i koristima za stanovništvo, imat ćemo znači 60 e, e, ljudi koji će direktno koristiti infrastrukture i opremu, e, trgovine, stvaranje i uređenje luke i tako dalje. Što se tiče tog broja imamo znači velik broj ljudi koji će imati koristiti od tih projekata u regiji Jahun i u regiji Dahla. Imamo također i projekt e, kupovine brodova za spasavanje, a također imamo i e, određeni broj i e, studenata i stažista koji će moći e, se educirati na brodovima. A kad govorimo o projektima realiziranim projektima. Imamo također i 1,4 milijuna eura koje mm, su išli direktno regiji što se mm, nakon iskorištavanja resursa. Imali smo također i povećanje od 9%. A kad govorimo o ulaganjima, imamo i uređenje zone Darsija. Imamo tu isto tako općinu Demasa i u tom smislu smo mogli kupiti šest novih jedinica valorizacije pelagijskog ribolova. Radi se o prometu od otprilike 100 milijuna eura, a u tom smislu se direktno stvaraju i 4000 novih radnih mjesta. To će omogućiti također i um, proizvodnju kvalitetne ribe u tim jedinicama za valorizaciju, a imamo također i projekte izgradnje određenih postrojenja u vrijednosti od 4 milijuna eura govorimo prije svega o 130 e, e, obitelji i 400 direktnih radnih mjesta koji će biti korisnici i kojima će koristiti ova ulaganja. Kad govorimo o kontrolama aktivnosti ribolova, taj e, sporazum omogućava i povećanje kontrola što se tiče ribolova. A kad govorimo o projektu jačanja e, kontrole ulova će na e, duži rok e, ojačati odredbe što se tiče upravljanja pelagijskog ribolova. Taj protokol je u procesu odobravanja i tu ćemo imati povećanje od 39%. To je mogućnost za Maroko da ostvari Um, projekte na području ribarstva i to u regiji Dahla. To će također omogućiti jačanje infrastrukture, industrijskog područja, um, masle, stvaranje poduzeća, organiziranje edukacija i sve ono E, što ova regija treba. Evo, to je ono što sam želio reći. Hvala gospodine predsjedajući. Merci à vous. Je donne maintenant la parole au député. Je commence par Gabriel Mato. Sada dajem riječ zastupnicima. Gabriel Mato, izvolite. Antes decía bienvenidos y creo que han estado en la anterior. Dobar dan i dobrodošli. Mislim, prisjetiti kad su odbili drugi kolege, ovo ponavljam što sam rekao prije, mislim da je dobar sporazum za sve zainteresirane strane. Uvjeren sam da će ovaj parlament biti u stanju da spoji te dvije stvari. Da poštujemo presudu i skopimo dobar sporazum. Sad neću detaljnije reći već ono što smo e, čuli, već poznajemo povijest ovog teritorija nije, Europska, nije država članica koja pregovara, već Europska unija. Izvolite. Hvala i dobrodošli. I ja imam nekoliko pitanja o postupanju komisije, ali uputit ću ih vama pa bih htjela čuti vaše mišljenje o tome. Dakle, govorimo o odluci Europskog suda, odnosno da Maroko nema nadležnosti nad zapadnom Saharom. Kako to da Maroko može još uvijek e, izdavati uvjerenja za ulov, za kvote određenih e, roba u zapadnoj Sahari? Dakle, organizacija EACEE e e nam je prije nekoliko tjedana u Briselu objasnila da kada je riječ o kvaliteti zapadno sahorskog izvoza u Europu, da oni imaju marokanske certifikate. kojim se šiframa vi koristite kada prijavljujete svoj, e, svoj izvoz za carinu? I osim toga, Jesu li marokanske veterinarske vlasti te koje izdaju certifikate za e, riblje prerađevine koje se izvoze iz zapadne Sahare? Evo, to je to. Hvala. Hvala Linea. Renata Briano. Grazie, presidente. Hvala, gospodine predsjedniče. Oprostite. Prije svega hvala na prisutnosti. Iznenađena sam budući da smo čuli Front Polisariju prije što govorimo sa predstavnicima vlasti Maroka. Ovdje smo u odboru gdje možemo se slušati sve koje želimo. Nažalost, nema puno zastupnika, ali mm, žao mi je što ih onda viđamo po hodnicima. Dobro, zatvorimo sad zadragu, zagradu. Ja u biti imam samo jedno pitanje. Mm, ovo što je predsjednik rekao Sarajevo Mi bismo htjeli zakonit e, sporazum, htjeli bismo poštovati e, sudske vlasti Europske unije, dakle presudu suda Europske unije. Prema toj presudi sporazum je važeći ako postoji pristanak naroda Saravi. A Front Polisario je prema mišljenju Ujedinjenih naroda njih zastupao. Dakle, zato je potrebno imati pristanak Fronta Polisario. Prvo pitanje je Zašto se vi ne slažete s tim da se dođe do sporazuma s frontom Polizario i zašto to još nije sklopljeno? Koje su ovdje prepreke prisutne u tom smislu? Budući da e, je Maroko sa frontom potpisao sporazum o drugim temama. Zato ja ne uspijem shvatiti, ovdje ne mogu shvatiti zašto se za poljoprivredu i ribarstvo ne može potpisati takav sporazum i tako nas stavljate u tešku situaciju. Mi smo htjeli sporazum, naravno da bi za europska poduzeća, mm, ali i za vaše teritorij, za vaš narod, mm, to bilo bolje, ali ovako ćemo teško ispoštovati presudu suda. Hvala. Miranda. Hvala gospodine predsjedniče. Mm, želim dati dobrodošlicu osobama koje su ovdje došle. Želim nešto e, reći, a i pitati. Demografsko pitanje. Posljednja osoba koja je govorila e, spomenula je populaciju Saravi na obalnom području koji se smatra marokanskim, ali su oni dio zapadne Sahare kako je to priznato od Ujedinjenih naroda ali niste nam spomenuli što se dogodilo 2018. godine s ljudima koji žive u um, kampovima, 170 tisuća ljudi, da, ne uzmemo u obzir sve one ljude koji su već tamo. A isto tako ovdje se, ovdje se radi o situaciji velikog presel, um, koje se veliki broj ljudi preseljava. Dakle, to kažu nevladine organizacije, to se radi i o marokanskim uh, narodu, narodu koji su dakle e, sada predmet progona. Ovdje nisam jako dobro upoznata sa pitanjima vezanim uz Maroko, ali mi kao zastupnici nismo mogli uopće ni pristupiti okupiranom području i to je isto problem u odboru za ljudska prava mm, došli su predstavnici nevladinih organizacija i oni a e, Maroko ih je optužio zato što i optužili su Maroko zato što nisu mogli e, raditi svoj posao na njihovom teritoriju. Dakle, možete nam objasniti to pitanje? Postoji izvješće jedinih naroda koje tu specificiralo demografsko pitanje. Isto tako imam još jedno pitanje vezano iz ljudska prava. Prvi predstavnik, evo to je pitanje za vas, Posljednjih godina govorio sam, razgovarala sam sa mnogim e, predstavnicima naroda Saravi. Oni su predstavljali front Polisario. Razgovarali smo sa drugim e, predstavnicima, drugim udrugama. I e, uvijek je bilo zabranjeno ući na okupirani teritorij. To je čudno jer to su područja gdje se iskorištavaju tuđi resurse, a mi tamo ne možemo doći. E, naravno, poštujem sve one koji su došli, koji će doći, e, ali nemojmo sada svašta pričati. Ako želimo zaštititi zakonitost fronta Polisario, a ne Maroka, mislim da onda ovo sve skupa nije ozbiljno. Moramo pokazati poštovanje našim gostima, bez obzira od kuda dolaze. A hoćemo li možda nešto reći i o ribarstvu, gospođo Aguilera, izvolite. Da, moramo poštovati uzvanike, mada imaju različito mišljenje od našega. Dakle, u skladu s tim, mm, mislim da je njihov govor dužan poštovanja, kao što su i dužni poštovanja prethodni govori fronta polisario. Ja nemam puno za dodati Ehm, rekli ste da ćete razmisliti, kao što su to rekli vaši kolege koji su tu bili prije, kolege fronta ehm, policari. Ja sam iz Andaluzije, ja sam Španjolka, za nas je to bitno, bitno je to za našu flotu, za europsku flotu. Bitno je doći do sporazuma o ribarstvu. Ali ne do bilo kakvog sporazuma. Taj sporazum mora biti zakonit. Dakle, Europska komisija radi na tome da se sklopi zakonit sporazum. Malo sam upoznata, donekle sam upoznata sa vašom situacijom, ovdje neću davati osobna mišljenja. Mislim da je sporazum potreban za e, europski sektor ribarstva. Mislim da postoje velike prednosti i za sektor ribarstva u Maroku. E, raspodjela što se pak toga tiče, treba e, voditi računa o presudi suda Europske unije, treba ju poštovati. Ja vam zahvaljujem što ste danas ovdje. Bitno je čuti vaše mišljenje. Bitno je bilo čuti i mišljenje Fronta Polisario. Svi želimo doći do pozitivnog rezultata. Političko pitanje potrebno je riješiti na, na pravo mjesto, ne ovdje u odboru za ribarstvo. Hvala, gospodine predsjedniče. I ja bih htjela zahvaliti gostima na informacijama koje su nam dali. Govorilo se o tome da su Dakle, i ovi, je ovo stanovništvo aktivno na području ribarstva. Postoji čudna situacija u odboru za ribarstvo. Nismo htjeli detaljno govoriti o presudi. Čuli smo mišljenje Fronta Polisario, to je političko mišljenje. I sad smo čuli drugu, drugo stajalište. poštujući sve ono što smo čuli od svih e, prisutnih, drago mi je što je došlo do ovog razvoja u sektoru ribarstva ove regije, jer e, ono što smo mi htjeli jest da uvoz Europske unije dovede do razvoja e, lokalnog područja koji je predmet sporazuma. Predsjedniče, rekli ste da odbor ne treba intervenirati. mislim da je ta intervencija potrebna u svim prilikama kada su se sklapali sporazumi za ribarstvo, to je bilo potrebno. To je u ovom slučaju, dakle, bavimo se sa sud, presudom suda EU. Ja moram zajamčiti da će se ta presuda poštovati. Za to je potreban pristanak popola Saravi. Čuli smo predstavnike fronta polisari oni su rekli da ih uopće nisu pitali za mišljenje. Došlo je do problema s agendom, komisija ih nije kontaktirala. Ovi predstavnici kažu da predstavlja 82% e, stanovništva zapadne Sahare, 12% nedostaje. Nisam baš dobra u matematici, ali ako oni predstavljaju 82%, e, front e, predstavlja samo 12%. Zašto onda problem već nije riješen? E, htjela bih dobiti neki odgovor od Ruske komisije. Mora postojati institucionalni odgovor, jer mi kao zastupnici svjesni smo onoga što se može dogoditi i što je u rukama zastupnika, odnosno predstavnika sektora ribarstva. Potrebno nam je pristanak stanovništva Zapadne Sahare. Bitno je sklopiti sporazum, ali pitanje vezano s gospodarstvo neće riješiti naš problem. 82% stanovništva predstavljeno je ovdje putem ovih triju kolega. Pokušajmo dakle se savjetovati sa ovih ostalih 12% koje predstavlja front Polisario. To je mm, front koji predstavlja stanovništvo mm, narod Saravi I oni nisu mogli, oni nisu, od njih nije zatraženo mišljenje komisije. poštovati presudu jako je bitno, ali isto tako bitno skopiti sporazum o ribarstvu. Koliko sam shvatio, komisija ne želi uzeti riječ ili ipak želite. Izgleda da ste promijenili mišljenje. Prvo ste nam rekli ne. Evo izvolite. Ja sam Vincent Piquet i voditelj sam Osijeka za Magreb u SVD-u i e, mi zajedno s komisijom radimo na ovom razdoblju nakon odluke Europskog suda i na sporazumu o ribarstvu. Žao mi je što nisam bio ovdje tijekom prvog dijela saslušanja, jer sam htio biti ovdje, ali u u drugoj prostoriji ovog doma sastajao se odbor AFET na kojem se raspravljalo o jednom drugom sporazumu sa Marokom o poljoprivredi. I to je, nažalost, nešto što nisam, na što nisam mogao utjecati. Dakle, preklopile su mi se dvije obveze i nisam mogao ovdje prisustovati kako bih pravovremeno odgovorio na postavljena pitanja. Ako sam dobro shvatio, Predstavnik eh, Fronta Polisario je na sastanku rekao da oni nisu bili pozvani na sudjelovanje u savjetovanju koje smo proveli upravo za potrebe sporazuma o ribarstvu. Ja poštujem eh, njihovo mišljenje, ali tu mogu reći sa 100% sigurnošću da smo ih pozvali. Ja sam osobno im to dostavio, mislim, trećeg kolovo za ove godine i nakon toga smo još jednom zatražili njihov odgovor nakon što isti nije pristigao. Dakle, možemo zaključiti da nakon što je e, izdana pozivnica, da Polisario jednostavno odlučio ne odgovoriti. Uopće nikad nisu odgovorili. To je njihovo pravo, naravno ali činjenica je da su bili pozvani. Mi smo proveli raspravu sa nizom organizacija koje se bave ribarstvom i to smo učinili u razdoblju od kraja srpnja do početka rujna. I to na dva mjesta u Lajunu, u zapadnoj Sahari i u Rabatu. Imali smo također u planu i savjetovanja u Briselu sa tim organizacijama, ali one nisu prihvatile naš poziv. U izvješću ćete vidjeti da će povjerenik i parlamentu i vijeću dostaviti ishod tih savjetovanja. Ja sam osobno u njima sudjelovao i mogu vam e, o zaključcima ukratko reći da je velika većina dionika s kojima smo se susreli podržala ovaj sporazum o ribarstvu između Maroka i Europske unije. Oni također podržavaju i proširenje tog sporazuma na vode zapadne Sahare i to uglavnom iz e, gospodarskih i financijskih razloga, odnosno dionici smatraju da mogu imati velike koristi od tog sporazuma, odnosno da lokalno stanovništvo može imati konkretne koristi a naročito da to donosi velike koristi narodu Sahravija u zapadnoj Sahari. U izvješću možete pročitati o tome i nešto detaljnije, a uskoro ćemo vam ga dostaviti. Naravno, upućene su i neke kritike, pozitivne kritike, rekao bih, tako smo mi to shvatili zapravo se vodila rasprava o tome kako što bolje usmjeriti koristi tog e, budućeg sporazuma prema narodima Zapadne Sahare, naročito Sahravijima i udruge s kojima smo se susreli su u tom smislu iznijele vrlo konkretne prijedloge i mi ćemo ih e, nastojati provesti u dijelo kada sporazum jednom stupi na snagu. Dakle, sve u svemu, mislimo da je savjetovanje se odigralo u političkim e, i složenim okolnostima, no u svakom slučaju Čuli smo i mišljenje ljudi kojih se taj sporazum tiče, naročito onih koji žive u zapadnoj Sahari, tako da mislimo da smo na čvrstim temeljima kada je riječ o zadovoljavanju i načela i uvjeta koji je iznosi Europski sud u svojoj odluci. Osim toga podsjećam na to da je Europski sud donio odluku i o e, sporazumu za poljoprivredu i za ribarstvo i u njoj stoji da s obzirom na sadašnji oblik tih sporazuma i na činjenicu da one ne pokrivaju zapadnu Saharu, ipak sud ne tvrdi da se ti sporazumi ne mogu proširiti, odnosno u obrazloženju stoji vrlo jasno da postoji takva pravna mogućnost, naravno uz poštivanje međunarodnog prava. Sud također iznosi dva kriterija koje moraju zadovoljiti europske institucije. Dakle, jedan je utvrđivanje koristi za lokalno stanovništvo, a drugi je javna rasprava ili savjetovanje sa dionicima o čemu sam već govorio. I posljednje razmatranje kojeg se vrlo čvrsto držimo u pregovorima oko ovog sporazuma, kao što smo učinili u slučaju sporazuma o poljoprivredi, jest činjenica da je naročito visoka predstavnica rekla da e, ne želimo dovesti u pitanje mirovni proces pod nadzorom UN-a. Dakle, kakav god sporazum e, da se donese neće dati prednost jednoj ugovornoj strani nad drugom, odnosno neće e, ići na ruku niti Pelisariju, niti Maroku. Dakle, mi smo usvojili vrlo uravnotežen sporazum koji ne dovodi u pitanje mirovni proces pod vodstvom UN-a, ni u kojem slučaju i to je u potpunom skladu sa rezolucijama Vijeća sigurnosti o Zapadnoj Sahari. I na kraju, stajalište SVD-a i visoke predstavnice je da je od ključne važnosti nastaviti mirovni proces u Zapadnoj Sahari i visoka predstavnica je već u dva navrata se susrela sa posebnim izaslanikom koji je zadužen za mirovni proces bivšim njemačkim predsjednikom i imali su otvorenu raspravu o tome kako uzeti u obzir bilateralne odnose u mirovnom procesu i osigurati nastavak e, oba procesa ruku pod ruku. Visoka predstavnica će i dalje nastaviti tu suradnju sa UN-om i u budućnosti. I još jednom, evo, za kraj, ljudska prava. I u pregovorima u području poljoprivrede i u području ribarstva uzeli smo u obzir pitanje zaštite ljudskih prava, to su učinila i komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje. Sastali smo se sa aktivistima za ljudska prava u slučaju oba sporazuma, ali u novije vrijeme naročito po pitanju sporazuma za ribarstvo. I zaključili smo sljedeće. Prvo, postoje neka otvorena pitanja u vezi sa ljudskim pravima u Zapadnoj Sahari, ali to nije toliko drugačije od e, onoga što je prisutno u čitavom Maroku uopće. Dakle, tu je pitanje slobode izražavanja i slobode okupljanja koje treba poboljšati. To je prva primjedba. Druga primjedba jest e, na račun jedne jednog uvjerenja koje smo stekli tijekom pregovora, a to je da u područjima na koje se primjenjuju ti sporazumi, dakle sektorima, možemo očekivati pozitivne pomake u smislu očuvanja ljudskih prava, odnosno to je ugradili smo u buduće sporazume instrumente koji promiču poštivanje radnog prava i načela nediskriminacije i sličnih pitanja dakle iz područja zaštite ljudskih prava. Hvala, gospodine predsjedniče. E, Hvala. Dopustite mi da izrazim žaljenje što niste to mogli reći u trenutku kad je predstavnik e, fronta Polisario bio prisutan. Ja sam uvjeren da e, bi bilo bolje da ste bili u ovom odboru, a ne u odboru AFET. Mi smo znači zakonodavni odbor u ovom trenutku. Imam puno poštovanje za kolege iz AFET, ali mislim da bi bilo dobro da ste ovdje bili u trenutku kad smo razgovarali o tome, a da je netko drugi iz komisije bio u AFET-u. Isto tako, kao i uvijek komisija pokazuje e, e, sigurnost da ući ćete u fazu provedbe, ali onda kada vijeće i Europski parlament budu o tome odlučili. I to je taj postupak suodlučivanja koji svi moramo imati na umu. Hvala Alane i Drago mi je što ste ipak stigli ovamo, tako da vam možemo postaviti neka važna pitanja. Predstavnica ili predstavnik komisije nam je prije nekoliko mjeseci rekao da je komisija zemljama članicama izdala upute da napuste vode zapadne Sahare i također smo E, dobili obećanje da ćemo dobiti to pismo koje je bilo upućeno zemljama članicama, no nikad ga nismo dobili. Dakle, možete li potvrditi da je izdana takva uputa i možete li nam proslijediti to pismo? I ovo sam pitanje postavila i našim današnjim e, gostima. riječi je o e, certifikatima za ulov. Kako može Maroko izdavati certifikate za ulov iz zapadne Sahare i može li komisija potvrditi da marokanske veterinarske vlasti mogu izdavati certifikate za ribu riblje prerađevanje iz zapadne Sahare? I zanima me još i sljedivost, odnosno kako bi europski promatrači mogli biti sigurni da ta riba ili ti poljoprivredni proizvodi dolaze doista iz zapadne Sahare. Dakle, ako nam možete nešto reći o tome, to bi bilo jako korisno. Hvala. Budući da komisija želi odgovoriti, evo dajem i riječ predstavniku komisije. Monsieur um, Hvala gospodine predsjedniče još jednom. Još jednom izražavam žaljenje što nisam bio ovdje, ali nadam se da sam e, uspio objasniti da to nije bilo mojom krivnjom. E, kao drugo, ja predstavljam e SVD, a ne komisiju. Tako da se više bavim aspektima vanjske politike. No da odgovorim na prvo pitanje. Da, tako je pismo komisija doista poslala zemljama članicama dan prije isteka prethodnog protokola o ribarstvu i u tom je pismu stajalo da se protokol približava istaku i da zbog toga prava koja proizlaze iz e, tog e, protokola više neće biti valjana nakon e, njegovog isteka i da europske brodice moraju napustiti vode Zapadne Sahare. Evo, na drugo pitanje, nažalost, ne mogu osobno odgovoriti, ali dostavit ću to pitanje kolegama iz komisije. Kao što je rečeno, kada je riječ o certifikatima za ulov, moram predati riječ dalje, nisam stručnjak za to. Kada je riječ o sljedivosti, to je pitanje koje se često postavlja u vezi sa ribarstvom, ali i sa poljoprivredom. Dakle, na kraju krajeva sporazum za poljoprivredne proizvode s Marokom obuhvaća također e, i ribu ribrije prerađevine, ne samo poljoprivredne proizvode. I treba međutim razlikovati između trgovine, e, odnosno trgovinske politike i potrošačke politike. Naravno, potrošači će možda htjeti znati odakle dolaze proizvodi, ali to izlazi van okvira jednog trgovinskog sporazuma koji se bavi poljoprivredom, a ovaj sporazum o ribarstvu nije trgovinski sporazum, tako da u konkretnom smislu pitanje sljedivosti zapravo se ne postavlja u ovom kontekstu, nego u kontekstu sporazuma o poljoprivredi, o čemu se raspravljalo na odboru AFET danas i o čemu će se i raspravljati u sljedećih nekoliko tjedana. Komisija sada pregovara o jednom mehanizmu koji bi mogao pružiti odgovore na neka od tih pitanja ako dođe do prikupljanja valjanih i pouzdanih podataka o um, priljevu robe iz zapadne Sahare u Europsku uniju. Dakle, to je postupak koji je još uvijek u tijeku. Hvala uistinu na ovim vrlo preciznim odgovorima, a sada odmah dajem riječ našim gostima. Prvo, gospodin eh, Hormatola, izvolite. Hvala, želim sad malo govoriti na španjolskom. Ribari koji se bave svojom aktivnošću u ovom dijelu Sahare, e, saharavski su, pripadnici su našeg, e, tog naroda, nemaju porezni broj da izvoze te proizvode koji proizlaze iz Maroka. Znamo da front Polisario želi dobiti takve porezne brojeve, a znate da oni, znajte da oni to žele, samo zato što žele stvarati probleme. Jer znaju da to nema veze sa izvozom. Mi smo svi pripadnici naroda Sahravi. Ima nas više na području Sahare. Postoje mnogi pripadnici fronta Polisariju koji žive u Maroku i tamo rade. Rečeno je da stanovništvo Sahare želi da e, zarada za ovog sporazuma ide u korist e, lokalnog stanovništva. Svi oni koji žive na tom području Sahare dobit će e, određene koriste od ovog sporazuma. Nitko ne kaže da to nije tako. Luka je otvorena za sve, bilo da su oni europljani, pripadnici naroda Sahara ili drugih afričkih naroda. Dakle, nije istina da narod Sahravi neće dobiti koristi od ovog sporazuma. 80% rekli smo stanovništvo koje živi u Sahari. Već smo spomenuli to. Pripadnici su naroda Sahravi. Ljudi mogu izaći iz ove regije ako žele. Maroko je otvoren Sahara je otvorena svima. Sahara ima otvorene granice i može u nju ući tko želi. Rekli smo, dakle, spomenuli ste da nije lako stupiti u kontakt sa stanovništvom. Ja sam razgovarao s mnogim zastupnicima Europskog parlamenta. Prošli tjedan, prije 15 dana, održan je odbor jedno je delegacija Europske unije razgovarala s nama, tamo je bio prisutan front Polisario, nije bilo teškoća. Nemojte nam govoriti da se sa stanovništvom Sahare ne može razgovarati. Mi poštujemo front Polisario, ali front Polisario trebao bi i nas poštovati. I mi smo tamo. Ne mogu mi reći da ja ne mogu ribariti, a oni mogu. Bilo tko može. Kako želi. Čuo sam i da brojke koje smo spomenuli su um, brojke iz Maroka vezane uz regiju. I da se time stvara, stvaraju nejasnoće ali podaci su dostupni. Sve ono što se izvozi u Europu, Japan, bilo koji drugi dio e, zemlje, svi ti podaci su dostupni. Jasno je da nedostaju informacije. To su informacije koje mi imamo i koje su na raspolaganju ako su vam potrebne i ako ih zatražite. Zatim, sva ribarska plovila niti jedno ribarsko plovilo ne može pobjeći od vlasti Maroka sve je registrirano. Svaki brodar plaća porez i to je sve zakonito. Mi smo i tu na raspolaganju da vam pružimo sve informacije koje su vam potrebne. Ne možemo reći da informacije nedostaju. Sve informacije koje su potrebne Europskoj uniji ili sud Europske unije, mi ih želimo i pružiti. Pozivamo vas da dođete u Saharu i da ja izravno i sami vidite ono što se stvarno događa na teritoriju. Hvala. Hvala, gospodine Ormatola. Gospodine Musavi, jel' Musavi, želite li nešto reći? Da, što se tiče E, znači protokola. Imali smo glasanje dva e, vijeća regije Dahla. A imali smo također i gospodarsku komoru. Imali smo također i vijeće za ribarstvo i ostale strukture koje su bile uključene u to glasanje. A Što se tiče polisarija, trebate neke dodatne informacije njih zatražiti. Gospođo, e, želim zahvaliti na toplom dočeku. E, pozivam vas da posjetite Lajun i moram vam reći da morate poštovati zakone i te regije i Maroka. službeno ste dobro došli da provjerite sve te brojke. Kad dajem brojke, radi se o stvarnim brojkama. Ja sam predsjednik e, općine Marsa, to je najveći, e, najveća luka regije Lajun. Ako želite sa mnom provjeriti te brojke, dobro došli ste. Hvala još jednom. Ja vama također obojici želim zahvaliti na ono što ste nam rekli. Zahvaljujemo također i predstavniku komisije koji je evo ovako malo u zadnji čas nam se pridružio. Želim vam zahvaliti na sudjelovanju. Ove rasprave u svakom slučaju e, su dale dodatne informacije našem odboru kako bismo mogli onda i donijeti odgovorne odluke u budućnosti. A sada što se tiče prepureka e, koordinatora, mislim da ste to dobili. Tu nemamo nikakvih komentara. Mislim da smo ovime e, iscrpili i naš dnevni reda i predsjednika. Sljedeći sastanak je 25. 1.11. E, od 14.30 do 18.30 i zatim 22. studenog od 9 do 12.30. Evo, želim vam ugodnu večer i ovim zaključujem sastanak.